Okay, colleagues, I understand some kolege, dobar dan. Predlažem da krenemo s radom. Molim vas da sjednete. Nema nas danas tako puno, pa se nadam da ćemo se onda lakše oko svega dogovoriti, a ni nemamo na kontroverznih tema. Znači, krećemo sa 14. točkom dnevnog reda. E, sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i e, Islamske republike Afganistan. Naš izvjestitelj, gospodin Engel, nažalost ne može danas biti s nama, ali krenut ćemo odmah sa glasanjem. E, jedan za protiv, suzdržani usvojeno. Amandman broj dva za protiv suzdržani Čini mi se da je odbijen, ali molim vas da e, provjerimo. Otvoram glasanje o amandmanu broj 2. Čekajte čas, evo čekam malo. Nemojte, molim vas, predugo. Ja. Okay. And then I'm going... You ready? Uh, dakle, sada zatvaram glasanje. Da, odbijeno je. Doista nas je malo ovdje, možda ne bi trebalo glasati ovako rano. E, kompromis amandman broj 1 za protiv suzdržano usvojeno. Zatim četvrti amandman za, ne, oprostite, osmi za protiv suzdržani odbija se 15 za protiv, suzdržane. Mislim da je odbijen, ali provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Da, odbijen je. Kompromisni amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvoja se broj 21 za protiv suzdržana usvojeno 22 za protiv suzdržani odbija se 23 za protiv suzdržani odbija se kompromisni amandman 3 usvojeno 25 za protiv suzdržano usvojeno kompromisni amandman 4 Usvojeno. i konačno glasanje elektroničkim glasanjem, poimenično otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Da, zatvaram glasanje. Usvojeno 14 bez e, glasova protiv, tri suzdržana. Hvala, usvojene. Sada E, imamo e, postupak sa suglasnost, tu nema madmana, samo za i protiv. Dakle, suglasnost za sporazum sa Afganistanom. Otvoren glasanje. Jeste li svi glasali? U redu, zatvaram. Da, dajemo suglasnost 15 za, nitko protiv, dva suzdržana. Prelazimo sada na 16. točku. Što su posebne odredbe za cilj Europska teritorijalna suradnja Interreg. Dakle, to je novi program Interrega o kojem glasamo, odnosno dajemo odboru za regionalni razvoj e, svoj doprinos. E, Eleni Teokaros e, je izvjestiteljica, trebate li što reći? Ne. Onda odmah glasamo. 13. usvojeno, 14. za protiv suzdržano usvojeno, 15. usvojeno, mama 73. za protiv suzdržana, usvojeno, 74. za protiv suzdržani usvojeno, Pre 16. Usvojeno. Ovi su malo duži, moramo jedan po jedan. 17. E, usvojeno. 18. Usvojeno. 75. Za, protiv, suzdržano. 76. Za, protiv, provjera za 76. Otvaram glasanje. nemate karticu. jel može netko otići i donijeti je? Netko od službenika? Jeste li svi glasali? Možete li mi vi onda samo pokazati <laughs> kako bi glasali? Zatvaram glasanje. U na... 9 prema 8, ali molim vas ili biste mogli doći do kartice da vam je netko donese? Hvala. Si, yeah. si, si, si, sí. puede buscar la tarjeta, alguien, puede, porque pa, pa, está aquí, en bajo, si, yeah. It's very difficult, because you have, okay. Da, to nije jednostavno sada. 77. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19. za, protiv, suzdržano, usvojeno. 20. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 21. usvojen. Amandman 22. usvojeno. 23. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24. usvojen. Amandman 25 usvojeno. Broj 78 za protiv suzdržani odbija se. 26. za protiv suzdržani usvaja se. 79. usvojeno. Kompromisni amandman 1 usvojen. 83. usvojen. E, amandman 28. za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 85. za protiv suzdržano usvojeno. 29. Ne, oprostite, da usvajanjem 85. 29. je automatski odbijen. 86. amandman za protiv provjera za amandman 86. Otvaram glasanje. Zatvaram. Bilo je sasvim jasno da se odbija 4 za, 15 protiv. Znači jasno odbijen. Amandman 30. za protiv suzdržano usvaja se. 87. za ne, on automatski e, se odbija. Znači 88. odbija se. Amandman 31. za protiv suzdržani usvaja se. 32. za protiv suzdržano usvaja se. Amandman 33. usvaja se. 34. usvaja se. Amandman 36 za 35. E, usvaja se 36. usvaja se amandman 37. za protiv suzdržani provjera za amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 11 prema 8. 38. E, a protiv suzdržani usvaja se. Amandman 39. za protiv provjera za amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram. 12 za, 8 protiv, znači usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržane. 41. usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, provjera za amandman 89. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 11 za, 9 protiv, znači usvojeno. Mama 44 za, protiv, suzdržano, usvaja se. Mama 45 za, protiv, e, usvaja se. 46 usvaja se. 47 usvaja se. Mama 90 za, protiv, se. Provjera za 90. E, amandman. Otvoram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Deset za, devet protiv, znači usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani. Mislim da je isti odnos, ali provjeram, provjerit ćemo. 48. E, otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Jeste. Zatvaram glasanje. 11 za, 9 protiv, znači on je usvojen. Amandman 49 za, protiv, suzdržani usvaja se. 50. Usvaja se. Ovdje ima puno stranica još. E, mama 51. Usvoja se. 52. Usvoja se. 91. Za. Protiv. Provjera za mama 91. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 10 za, 10 protiv, znači odbija se. 92 in favor, 92. amandman za protiv suzdržani usvaja se. 93. za protiv. Dajte molim vas 93. ponovo za protiv suzdržani usvaja se. 94. za protiv suzdržani usvaja se. 95. usvaja se. 96. za protiv provjera za amandman 96. Otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram. Deset za, devet protiv, znači usvaja se. 53. amandman za. E, moramo dodati nije 9-9 jer imamo jednu osobu bez kartice pa samo e, dodajemo ovako ručno. Imali smo već takvu situaciju prije, pa smo se složili da ćemo ovako raditi. 53. amandman za protiv suzdržani usvaja se. Sada uvodne izjave. 54. E, odbija se. Amandman 55. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman broj 2 za protiv suzdržani usvaja se. Broj 3 za protiv suzdržani usvaja se. 56 za protiv Provjera za amandman 56. Otvoren glasanje. Jeste li glasali svi? Zatvaram. Zatvaram glasanje. 13 za, 7 protiv, znači usvaja se. 57. Odbija se. 58 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram. 13 za, 7 protiv. E, četvrti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Znači, 59 e, automatski se odbija, peti usvojeno, 60 usvojeno. 62. usvojeno, 63 za protiv suzdržano usvojeno. Kompromisni amandman 2 usvoja se, broj 7 usvojeno, 8 za protiv suzdržani usvaja se. 65. odbija se. 9. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Last Na posljednjoj smo stranici. 67. amandman za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. Ne, ne, pardon, sasvim je jasno, ali neke ruke su e, bile u zraku pa mi nije bilo jasno. Sasvim jasno se odbija. 68. E, amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 12 za, ne, on onda automatski se odbija. Broj 69 za, protiv, provjera za 69. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. 7 za, 11 protiv, znači odbija se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. In favor, against, abstentions carried. Navodi, e, prvi amandman usvaja se i konačno glasanje, poimenično, otvaram glasanje. Svi ste glasali. Onda zatvaram glasanje. 19 za, nitko protiv, znači usvojeno. Hvala svima i čestitamo Eleni za očito jako puno posla koji je ovo uložen. Sada ćemo glasati o instrumentu e, za mir. Dakle, mi šaljemo e, svoje mišljenje e, odboru sede, znači sa odboru sede, dakle e, podnosit ćemo amandmane za koje će biti uglavnom veliki konsenzus, visoki stupanj. Amandman prvi, prvi usvojeno. Amandman drugi usvojeno. Uvodna izjava G pardon, tri <laughs> za protiv suzdržani usvaja se. Četvrti amandman za protiv suzdržano usvaja se. Peto za protiv suzdržani provjera za peti amandman. Zatvaram glasanjem. Deset za, devet protiv, znači usvojeno. Šesti amandman za, protiv, suzdržano, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržano, usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržano, usvaja se. Deveti za, protiv, suzdržano, usvaja se. Deset usvaja se. 11. za, protiv, suzdržano, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržano, usvaja se. Amandman 13. za, protiv, suzdržano, usvaja se i konačno glasanje poimenično. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaramo da glasanje. 16 za, nitko protiv, dva suzdržana. Hvala na tome, usvojeno znači instrument za europski instrument mirovne pomoći. Time završavamo glasanje. Svima zahvaljujem. Mr. Rubik, sorry colleagues, can we listen Mr. E, gospodin Rubik, htio sam samo reći u odnosu na sporazum e, e, sa Islamskom republikom Afganistan. Nisam glasao, imam određenih problema s tim sporazumom, ali bio sam ovdje. U redu, hvala na objašnjenju. E, jučer, kad smo počeli raditi, bilo nas je vrlo malo, no jučer smo, zahvaljujući Bognoventeru, svojili protokol. Molim ljude iz EPP-a da malo slušaju. Kristene, kao što sam upravo rekla, e, zahvalili smo na protokolu e, koji je obavljen za naš odbor, ali kako nas je bilo jako malo, želim to danas ponoviti. E, također zahvaljujemo Valeri koja eto upravo odlazi. Evo time sada završavamo glasanje. Hvala Okay, colleagues, we're moving now to 18. If those are leaving can leave quietly. Prelazimo sada na točku broj 18. Molim one koji žele otići da to učine u tišini. Imamo sada na dnevnom redu izvješće ad hoc izaslanstva odbora za razvoj Bolivije od 18. 20. rujna. Eleni Teokarus je bila na čelu izaslanstva, Agustin Diaz de Mera je bio u izaslanstvu, gospodin Frunzulika također. Dvoje od kolega koji su bili u tom izaslanstvu su danas ovdje s nama. Dobila sam informacije od e, naših e, suradnika da je ta misija bila zanimljiva. E, pola dana ste proveli sa predsjednikom Evo Moralesom i bili ste helikopterom prevezeni na ona polja koja su prešla sa uzgoja koke na uzgoj voća. Ehm, je bilo jako impresivno dobiti vaše izvješće i zahvaljujemo vam na vašem radu. Danas ovdje razgovaramo o ovoj misiji, ali trenutno u Boliviji imamo eh, La Pazu na visokoj razini dijalog između Europske unije i Bolivije i buduće rasprave će se sigurno vrtiti oko toga. Da ću odmah riječ Eleni Teokaris koja je bila e, na čelu ovog izaslanstva i koja će nam reći nešto više o tome. Izvoli Eleni, imaš riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, želim zahvaliti članovima, odnosno zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj misiji. Gospodin Augustin Demera i gospodin Frunzulika bili su izaslanstvo, ali Lola je također e, e, htjela doći s nama, ali nažalost zbog nepredviđenih događaja nije mogla sudjelovati u ovoj misiji. Također želim zahvaliti Joani Donateli Harisu svim e, članovima našeg osoblja koji su pripremili na najbolji mogući način ovu misiju. Zahvaljujem predstavniku Europske unije u Lapazu. E, zove se Leon, ne mogu se sjetiti kako se preziva, ali poznajete ga sigurno. Poštovani kolege i kolegice, cilj našeg izaslanstva je da pratimo provedbu E, razvojnu suradnju između Europske unije i Bolivije u tri područja, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, što se tiče borbe protiv e, ilegalne trgovine e, opojnim sredstvima, to je također bilo važno područje. Što se tiče četiri područja Europske unije, suradnje s Europskom unijom između Europske Bolivije, ovo je bilo strateško. Mi želimo imati iste razvojne prioritete, uključujući agendu za reformu, to je agenda patriotika do 2025. i plan od 2016. do 2020. godine. Bolivija je najveći eh, primatelj razvojnih fondova Europske unije na temelju instrumenta za razvojnu pomoć 281 milijun eura za razdoblje 2014. do 2020. Bolivija također dobiva regionalne e, programe i za ljudska prava i civilno društvo. Tijekom našeg posjeta sastali smo se sa četiri ministara, jednim e, zamjenikom ministra i predstavnicima civilnog društva, i sa Nacionalnim vijećem za borbu protiv ilegalne trgovine drogom i također smo se bavili ovim pitanjem i suzbijanjem ilegalne trgovine drogom kao i e, e, radom maloljetnika. Imali smo i e, sastanak s predsjednikom Moralesom i helikopterom smo otišli pogledati ona polja koja su prenamijenjena iz uzgoja koke na uzgoj E, voća. Dozvolite mi u ovom trenutku da kažem e, da e, zahvaljujem svima onima koji su bili uključeni u pripremu ove misije. Vjerojatno ste dobili naše izvješće, tako da ću sada preskočiti detalje. Koncentrat ću, se na nekoliko važnih točaka o našem posjetu. Bolivijski sugovornici, uključujući Marijanu Bradunoja, ministricu planiranja i novo izabrani e, Diego Pari, ministar vanjskih poslova, e, potvrdili su područja suradnje između Europske unije i Bolivije i usuglašavanje njihovih programa. Moje osobno mišljenje je da gospodin Pari, novi ministar vanjskih poslova, je slobodni duh koji se obrazovao u SAD-u i zato ja smatram da će on e, možda biti dobar predsjednik za tu zemlju. E, ministar Brado Noja komentirao je suradnju s Europskom unijom koja je bezuvjetna i ocijenio je kao savršenom u pogledu upravljanja vodnim resursima i borbe protiv e, trgovine drogom a potrebne su dodatni napori u reformi pravosuđa. još jedno područje je razvoj ruralnih područja. Zbog visoke urbanizacije Bolivija je nedavno dobila urbano lice i sada postoje potrebe vezane uz javne usluge u području e, pružanja opskrbe vodom, sanitarnih usluga, transporta i energetike. Što se tiče vanjskih poslova, gospodin Pari je govorio o glavnim točkama konvergencije između Bolivije i Europske unije i velike važnosti da se što bolje iskoristi dijalog između ovih sugovornika i to na ravnopravnoj osnovi. Liberalizacija viznog režima koja se temelji na reciprocitetu i budućnost eventualnog sporazuma o trgovini je nešto oko čega smo se složili, nešto oko čega bismo trebali e, imati intenzivnije napore. Reciprocitet eh, je <clears throat> primijećen kod mnogih eh, eh, naših sugovornika koji su grčkog podrijetla i imaju grčka prezimena. Između raznih izazova imamo potrebu za jačanjem neovisnosti pravosnog sustava, a postoje ograničeni ljudski resursi zbog nedovoljnog Um, plaćanja um, koji dolazi zbog situacije u pravosudnom sustava. Carlos René Ortuno, ministar za vodnu opskrbu, razgovara s nama. Govorili smo o mnogim temama, uključujući o uh, i obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i unutarnjem raseljavanjem ljudi zbog klimatskih promjena. Bolivija želi diversificirati svoj energetski miks uključujući potencijalni izvoz u regiji. Što se tiče klimatskih promjena, treba osigurati pristup obnovljivim izvorima energije, energije i e, vodi. To su glavni problemi u ovoj državi. Što se tiče sastanka s predsjednikom Moralesom, imali smo mogućnost posjetiti helikopterom e, teren u regiji Čapare u području Kočabamba. U to je bolivijska najvažnija regija za uzgoj koke, bila. E, predsjednik Morales je naglasio da je Bolivija napravila preokret e, nakon strategije za borbu protiv uzgoja droge i objasnio je da se polja koja su bila namijenjena za uzgoj koke se smanjila od 30.000 na 20.000 hektara. Uzgoj koke se smatra tradicionalnom aktivnošću u Boliviji, ali proizvodnja lišća koke bila je ograničena za eh, tradicionalno lokalno tržište i to se ne može eliminirati. Prije 20 godina u području koje smo e, posjetili imali smo samo proizvodnju koke, ali sada imate banane, ananase, mango i palme. E, Vlada zajedno sa e, udrugama za uzgoj koke vidjeli su razvoj sustava kontrole i praćenja uzgoja koke, a smanjile su se stope siromaštva, ekstremno siromaštvo se smanjilo od 37 do 17% sa više od 3 milijuna ljudi koji dosežu srednju razinu prihoda potpredsjednik pravosuđa prezentirao nam je borbu protiv ilegalne trgovine drogom. Zahvaljujući pomoći Europske unije još jedno područje uspjelo posljednjih nekoliko godina sa projektima unutarnjeg razvoja. 15.000 hektara koke je nešto što treba Bolivija za svoju unutarnju potrošnju, ali proizvodi preko Eh, na preko 22.000 hektara i zbog toga je Bolivija poduzela korake u sklopu VTO-a da se pokuša komercijalizirati koka za tradicionalne korisnike. Bolivija želi i dalje smanjiti površinu na kojoj se uzgaja koka. Suradnja sa državama članicama Europske unije i Švicarskom. Imali smo također e, mogućnost e, čuti detalje o toj suradnji, uključujući o projektima koji se financiraju zajednički sa strane različitih donora. A to je važan korak naprijed e, u povećanju, poboljšanju korištenja proračunskih sredstava koje se dobivaju od donora, ali e, voda i sanitarne usluge su važne za Boliviju. Diversifikacija energetskih izvora, pogotovo što se tiče obnovljivih izvora energije i reforma pravosudnog sustava su područja gdje e, se treba poboljšati situacija i tu je potrebna podrška međunarodne zajednice u sljedećim godinama. Europska unija e, smatra se da daje važan doprinos u pogledu ljudskih prava i podrške organizacijama civilnog društva, kao i u stvaranju kapaciteta lokalnih vlasti. Imali smo mogućnost razmijeniti mišljenja o političkoj panorami i o situaciji ljudskih prava u Boliviji. Imali smo razne sastanke sa šefovima izaslanstava Europske unije, sa Gozalom Barijendom, Sedminom Rodrigizom, i imali smo razmjenu mišljenja sa nacionalnim e, međunarodnim organizacijama e, za ljudska prava, nevladinim organizacijama. E, postojeće zakonodavstvo je često spominjano, a nedostatka reformi je još uvijek prisutno žene, ženska i dječja prava, uključujući e, nasilje nad ženama i rad djece, e, su nešto što treba uključiti u budući rad. Što se tiče rada, dječjeg rada, e, sastali smo se sa predstavnicima udruge koja nam je govorila o poboljšanju e, zakona o radu maloljetnika kojim omogućava da rade u zakonski zaštićenom miljeju, što e, se zapravo iskorištava. To je protiv temeljnih prava djece, ali u svakom slučaju e, to je ono što su djeca bila zatražila. Što se tiče prava žena, E, njihovo sudjelovanje u politici je ograničeno, diskriminiraju se, poruka je jasna. Mm, održivi razvoj u Boliviji ovisi o strukturalnim reformama i o kulturalnim promjenama što se tiče roda i e, zbog toga treba osigurati pravo sudjelovanja žena u javnom životu. E, išli smo posjetiti područje El Alto i dat ću sad riječ Augustinu koji će opisati ovaj dio naše posjete, ali nije ovdje u redu. Ja i Doru Fronzolika imali smo mogućnost eh, posjetiti općinu Huarina gdje smo vidjeli kako se poboljšava kvaliteta vode bazena jezera Titikaka u eh, kontekstu klimatskih promjena. Ovdje ima 4000 metara nadmorske visine i za nas je bilo prilično teško disati i kretati se na toj visini. E, metode pročišćavanja vode koje smo primijetili su nas stvarno su nas dojmile, ali tu su još probleme, tu su još problemi upravljanja s kojima se treba suočiti. Tijekom ove misije e, ustanovili smo da je e, dobro usklađivanje s nacionalnim prioritetima i s druge strane prioritetima Europske unije. A dva od tri područja e, suradnje, borba protiv ilegalnog trgovanja drogom i upravljanje kvalitetom vode su nešto oko čega možemo ustanoviti dobru efikasnost. E, što se tiče sanitarnih usluga, treba učiniti, uložiti više napora i pozabaviti se kampanjama urbanizacije E, zato što su klimatske promjene e, velike i zbog toga se ograničava pristup čistoj vodi. E, borba protiv korupcije, reforma pravosuđa su područja gdje treba više surađivati, treba dodijeliti više sredstava za projekte koji su uzajamno saglašeni. Zamolit ću kolege da dodaju svoje komentare sada nakon mene i želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos ovoj misiji i omogućili nam da tamo e, stvarno i odemo. Što se tiče e, obrade i pročišćavanje vode na jezeru Titikaka, mogu reći da sa ograničenim sredstvima oni mogu proizvoditi čistu vodu koristeći e, silu teže i ozmozu, prirodne fenomene koje znaju jako dobro e, iskoristiti. 35.000 eura je svota koju imaju godišnje raspolaganju i e, pomoću toga opskrbljuju grad čistom vodom. Na nadmorskoj visini od 4000 metara Voda je bila vrlo prljava. Voda jezera i voda iz izvorišta. Zbog nedostatka adekvatnih sustava. Hvala. Gospođo predsjedateljice, možete slobodno dati riječ mojim kolegama. Hvala. Hvala na ovom izvješću. Doru, ti si bio u ovom izaslanstvu, želiš li nešto dodati? Da, možda će biti teško sada dodati nakon ovako sveobuhvatne prezentacije naše posjeta Boliviji. Želim naglasiti profesionalni pristup našeg izaslanstva, pogotovo e, voditeljice izaslanstva, gospođe Teokarus. Što se tiče ovoga posjeta, mogu reći da je on dio našeg globalnog utjecaja Europske unije. Razmislimo o tome zašto Europska unija toliko financira Boliviju koja je tako daleko. Politički sustav je zamršen danas. Izbori će se uskoro održati. Ali Europska unija želi biti utjecajna. Ona želi dati podršku ljudima koji žele prijeći na pravu demokraciju. Bez zalaganja teško ćemo biti utjecajni i zato moramo i dalje podržavati razvoj država kao što je Bolivija. upravo kako bismo im omogućili da na samom kraju sami izaberu pravu demokraciju, pravo e, medija, slobodno izražavanja, pravo građana. Ovdje je pitanje i uvjeta vrlo aktualno. Europska unija je vrlo blago pokušala utjecati na e, prijelaz na demokratski sustav. Mora, možda bismo sada trebati intenzivnije poraditi na tomu jer ova zemlja ima budućnost, mlađa generacija želi ostvarivati svoja prava, želi rodnu ravnopravnost, a to je vrlo važna tema za Boliviju, imajući na umu njihove tradicije pa i postotak e, lokalnog stanovništva, plemena e, koji tamo žive. Imali smo razgovore na vrlo visokoj razini i to pokazuje koju važnost pripisuju Europskoj uniji općenito, ne samo Europskom parlamentu, nego i Europskoj uniji općenito. To su prokazali kroz način na koji su primili naše izaslanstvo. Hvala. Hvala vam. Drugi kolege su tražili riječ. Izvoli Joachim Celer. Ja, vielen Dank erstmal für den äh, Bericht. Najljepša hvala Eleni na ovom izvješću. Mi smo prošle godine s odborom za ljudska prava bili u Boliviji. I moram reći da sliku koju su nam pokazali, slika Bolivije tada nije baš izgledala previše pozitivno. A predsjednik Morales sve više postaje diktator i diktatura je njegov oblik vladavine. Izigrao je protivnike međusobno dok smo mi bili tamo. Odvijala su se dva e, vrlo velika prosvjeda i to e, autohtonog stanovništva protiv ministarstva gospodarstva. Gospodarst, ministarstva su bila blokirana, nismo mogli obaviti neke posjete, a razvojna pomoć koju dajemo Boliviji se često koristi kao podrška ili potpora njihovom proračunu a time se financiraju projekti, istina je, za bolju opskrbu vodom poljoprivrednih površina. Međutim, rečeno nam je da je većina projekata usmjerena na ona područja iz kojih dolazi predsjednik Morales E, dakle to je pleme Aymara, treće najveće autohtono pleme. Tamo se koncentrira većina projekata. Mi smo imali mogućnost posjetiti zatvor, zatvor koji e, je tada imao 800 zatvorenika, bivši samostan, zvana potpuno hermetički ograđen, međutim unutra e, zatvorenici sami <laughs> upravljaju, da tako kažem. E, zatvor je prenapučen, e, a opskrba zatvora se odvija preko rođaka, rodbine, kroz dva ulaza u zatvor, a odnosi unutar samog e, zatvora bili su jednostavno neopisivi. Nadalje, pitanje dječjeg rada. Mi smo se susreli s predstavnicima poslodavaca koji su nam jasno rekli da je omogućen rad djeci od 10. godine starosti. To u svakom slučaju nije u skladu s našim temeljnim vrijednostima i tako dalje i tako dalje. Morales se politički naslanja na Venecuelu, Kubu i Sjevernu Koreju i to je sasvim jasno pokazao u trenutku kad je Bolivija privremeno predsjedala Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Radi se o zemlji u kojoj raste nemir. Morales je izabran kao prvi predsjednik koji dolazi iz autohtonog stanovništva te je htio zastupati njihova prava i predstaviti ih na međunarodnoj sceni. Međutim, to se evo odvija prilično jednostrano. Na sjeveru čuli smo veliki dio područja koje bi trebalo biti zaštićeno. To su prašume, prašume koje se žrtvuju za izgradnju autoceste, a protiv volje stanovništva. Autocesta bi trebala povezivati Boliviju s Brazilom i dalje na sjever. Ne znam jeste li svjesni da se tamo vodi politika nakon izgubljenog rata u 19. stoljeću. Tu je Bolivija u tom trenutku izgubila pristup Pacifiku jer je Čile osvojio područja koja su ranije pripadala Boliviji. I tamo se sada vrlo ofanzivno propagira revizija tih je događaja i da se mora ostvariti izlazak na Pacifik za Boliviju. I ima puno još takvih stvari. Jedan od prosvjeda koje je blokirao e, Ministarstvo gospodarstva, ja sam bio tamo, pitao sam prosvjednike o čemu se zapravo radi. To su bile mahom žene autohtonog stanovništva koje su zarađivale za život tako da su izrađivale odnosno dobivale besplatno odjeću iz Sjedinjenih država, dakle korištenu odjeću koju su onda dalje prodavale na tržištu, zato što je Morales htio prekinuti sve sveze sa Sjedinjenim državama, isto tako prekinuti uvoz te second hand robe koja je predstavljala izvor životnih prihoda za te žene i predstavljalo bi to uništenje njihove egzistencije. Zbog toga su bili na ulicama. Dakle, ukratko, raste nemir u Boliviji. A ono što je rekao kolega Franzulika da smo e, tamo mogućnosti pratiti razvoj događaja, s time se slažem. No, s druge strane, trebamo znati da sredstva koja mi stavljamo na raspolaganje Boliviji politički se tamo koriste jednostrano od strane predsjednika i njegovih poslušnika, a ta sredstva bi trebala biti namijenjena svima. Osnovna prehrambena namirnica uređenika je kinoa, kinoa raste i na najtežim, e, pri najtežim uvjetima. A to je i postala glavna prehrambena namirnica za vegane i cijena kinoa je toliko porasla da ju stanovništvo više ne može kupiti u Boliviji jer sve ide za izvoz. Hvala. Ova zadnja napomena je iznimno važna. Sjećamo se reklama tu kod nas koliko je kinoa e, zdrava. Štete što Ben Lange nije ovdje, ali evo utjecaj trgovine ne mora uvijek biti pozitivan. Iako se zalažemo za pozitivno i pošteno tržište. Eleni se ponovno javlja za riječ, iako imam ovdje Devko je a i nazočan je predstavnik Bolivijskog veleposlanstva. Hvala vam na dolasku, Eleni. Hvala, hvala predsjedateljice. Ja ću se osvrnuti na ovo što je malo prije rekao kolega Celer. mislim da je u pravu kada govori o upravljanju europskim sredstvima koje šaljemo u Boliviju, pa upravo smo zato i krenuli u posjetu u Boliviji. Međutim, mi smo doista zabilježili važan, važan napredak iako e, postoji čitav niz paradoksa u vladavini predsjednika Moralesa. Međutim, predsjednik Morales je prilično popularan u zemlji, a to pomalo iznenađuje zbog e, situacije u državi. Predsjednik Morales dolazi iz plemena, autohtonog plemena u Boliviji, a i Njegov način komunikacije je izravan i vrlo jednostavan kada se obraća svojim e, sugrađanima. On je također član jednog nogometnog kluba i redovito igra nogomet. Međutim, postoji jako puno problema. Naravno, pitanje uzgoja koke je nešto što je jako važno. Važno za Europsku uniju, a isto tako i važno e, za ono što nam kažu stručnjaci. Koka koja se koristi za osobne potrebe e, u Boliviji uzgaja se lokalno. Dakle, onda postoji i uvoz koke iz Perua, također za lokalne potrebe. Međutim, kao što sam pokušala pokazati u svom izlaganju malo prije, Istina je da je ono što je iznio kolega također djelomično točno. Što se tiče zatvora, i kod nas na Cipru imamo prenapućene zatvore. I moramo imati na umu da se radi o Latinskoj Americi, tako da problem prenapućenosti zatvora postoji i tamo u La Pazu održan je simpozij na visokoj razini o miru i na tom simpoziju će se pokušati rješavati i takva pitanja. Dakle, mislim da trebamo nastaviti ulagati naše napore, nastaviti sa suradnjom s državama Latinske Amerike kako bismo izgradili miran suživot i na miran način pokušali riješiti probleme, a prije svega problem siromaštva. Osim toga, problem nedostatka e, infrastrukture, vodovoda, kanalizacije i sl. To je nešto što je veliki problem Bolivije. Vrlo je važno imati čistu vodu, važno je jamčiti čistoću i u bolnicama e, kako bi se izbjegle infekcije i slično. Osim toga, točno je da postoji problem pristupa Pacifiku. Bolivija je izgubila u ratu protiv Argentine i potpisala je sporazum kojim je ustupila područje izlaska na Pacifik. Čile je također izgubio spor pred e, Međunarodnim sudom. E, presuda je donesena nedavno, e, tako da Čile nema pravo izlaska na Pacifik i zbog toga je Čile odlučio staviti na raspolaganje područje slobodne trgovine na svojoj obali. Za Boliviju. Naravno, uz suradnju i susjedske odnose. Pa to se događa i drugdje u Europi, u Kaliningradu, <laughs> onda između Hrvatske i Slovenije, na primjer, i slično. Η καλή συμπεριφορά σε αυτό το θέμα δεν θα της αποστερηθεί η ε, πρόσβαση. Ako Bolivija pokaže želju, mislim da neće dalje biti spriječavana u pristupu Pacifiku. Hvala lijepa. Alfonso Ruiz, Devko i EAS imaju svoje predstavnike ovdje. Želite li uzeti riječ? Želite li nešto dodati o političkom dijalogu koji imamo danas? o ovom pitanju. Hvala lijepa. Hvala predsjedateljice. Ja sam predstavnik službe za vanjsko djelovanje EAS, pa ću prvo čestitati timu koji je posjetio Boliviju. Većina zaključaka i primjedbi koje smo čuli jest nešto što i mi s naše strane možemo potvrditi. Bolivija je zemlja u razvoju. Bolivija e, je zemlja koja dobiva najviše naše pomoći u Južnoj Americi i ono što mi radimo u velike odgovara agendi koja se zalaže za suzbijanje siromaštva i gospodarski razvoj države u sektorima koje smo mi identificirali 2014. a to je sektor upravljanja vodom, smanjenje proizvodnje droge. Tu je suradnja bila uspješna, to potvrđujem. Tamo gdje suradnja nije ostvarena, to je prije svega sustav pravosuđa, i reforme su nužne u tom području. Zbog toga poziv za više sredstava u zaključcima nije prikladan zato što smo u proteklih godina potrošili 50 e, milijuna, sada imamo prve alokacije koje se još koriste u ovom području. No, ostaje važno pitanje, pitanje dijaloga i suradnje s Bolivijem, jer kao što je gospodin Celer ispravno rekao, ima tu više stvari, ne radi se samo o razvojnoj agendi, radi se i o političkoj situaciji. Morales je u četvrtom mandatu na referendumu 2016. Narod je bio protiv toga da on ponovno bude predsjednik, međutim on je pronašao načina putem Ustavnog suda ponovno postati predsjednikom, što je međunarodno dovedeno u pitanje. Dakle, dijalog o suradnji i gospodarskom progresu, da, tu smo učinkoviti, ali s druge strane trebamo uzeti obzir cjelokupni politički razvoj prava manjina, iako je autohton autoktoni narod i autoktoni narodi su učinili ogroman korak naprijed, ali mnogi se ne slađu s politikom gospodina Moralesa. Izbori će biti sljedeće godine u listopadu. Mnogi žele promjene. Nadamo se da će biti više kandidata i da neće biti intervencija e, s nijedne strane da bi se e, to spriječilo. Toliko o dijalogu na visokoj razini suradnja sa Bolivijom u širom međunarodnom kontekstu. Oni su sada privremena članica Vijeća sigurnosti, često nažalost ne glasuju jednako kao Europa, tu se razilazimo u gledištima i često glasuju zajedno s državama koje nisu nužno prijatelje Europe. To je spominjao i kolega Celer. E, mi se zalažemo za dijalog s Bolivijom jer želimo mir i sigurnost u njihovom kontekstu e, i poštivanje agende 2030 i e, dogovora Pariškog klimatskog sporazuma. Nadamo se da ćemo naići na pozitivnog sugovornika i kod ove vlade i u drugim dijelovima društva koji žele više sudjelovati u političkom životu općenito na različitim razinama upravljanja državom. I ono što bih ja mogao dodati na kraju, dakle ponavljam, dijelim komentare koji ukazuju na dobru suradnju, ali isto tako i dijelim ono što je rekao e, gospodin Celer kada je radio u odboru za ljudska prava i posjetio Boliviju. Mislimo da je Bolivija općenito pozitivno nastrojena prema Europi, ali još puno posla ostaje pred nama. Hvala. Želi li Devko nešto dodati? Ja na kraju ću pričekati kolegu da dođe iz libeja Devko, izvolite, a onda će Agostino uzeti riječ. Hvala predsjedateljice. Hvala na izvješću, cijenimo rezultate misije i snažno se zalažemo za suradnju sa predsjednikom Moralesom. Mislim da on pokazuje volju za snažnjom suradnjom sa Europskom unijom. Bolivija je iznimno važna država, ona je najveći primatelj naše pomoći u regiji Latinske Amerike. a Europa je i najveći donator za Boliviju. Tako da je svrha ove misije bila vidjeti kako se odvija ta suradnja i to je bilo doista ispravan pristup. Poboljšali smo našu strategiju na provedbi učinaka u različitim sektorima našeg utjecaja. Cijenimo komentare ovog izvješća, uzimamo ih u obzir zaključci izvješća e, uz naglašavanje važnosti sanitacije vode i reformu pravosuđa su važni zaključci. Tako da vas mogu obavijestiti da ćemo sljedećih tjedana predstaviti dva nova programa prvo za sektor pravosuđa kako bismo mogli intervenirati u taj sektor značajnije u budućnosti i drugo pročišćavanje vode u ruralnim područjima i u gradovima. Eto, nadamo se da će ova dva nova programa biti odobrena prije kraja ove godine. Hvala vam. Agostin Demera, želite li nešto reći? Ako da, izvolite. Čuli smo već od kolega da ste bili tamo. Da, hvala lijepa predsjedateljice. Ispričavam se vama i svim kolegama na kašnjenju zato što sam treba pričekati glasovanje na odboru Libe. A sada nekoliko riječi o našoj misiji u uh, Boliviji. E, moj utisak je vrlo pozitivan. Vrlo pozitivan. Eleni Teokarus, uh, kolega Fronzulica i pomoć tajništva. Tajništvo nam je doista učinkovito pomagalo, to želim jasno naglasiti. Radili smo prvenstveno na tri pitanja. Pravosuđe, korupcija, narkotici i voda. Tako da želim reći da iznimno cijenim, iznimno poštojem e, bolivijsku vladu, isto tako poštujem i predsjednika Eva Moralesa. Evo Morales ima naše poštovanje bez obzira na ideološku e, razliku koja nas dijeli. Bili smo vrlo dobro prihvaćeni. E, primili su nas na vrlo visokoj razini. Četiri ministar i ministra i jedan zamjenik ministra plus predsjednik. E, kolege su napravile iscrpno izvješće, ja neću ponavljati, ali ću naprosto reći nekoliko riječi o uklanjanju štetnih usjeva i zamjene tih usjeva alternativnim usjevima. Predsjednik Molares nas je doista e, preletio, da tako kažem, preko područja gdje se nekad e, uzgajala koka. I sada e, tu imamo tri alternativne kulture. Citrusi, borovi i na kraju ono što zovemo pistinas, ali to su zapravo proizvodne mm, proizvodni pogoni za uzgoj riba koje se koriste za autohtono stanovništvo i izvoze u Brazil. Osobno mi je bilo drago susresti se sa ženama, predstavnicima civilnog društva. Vidjeli smo koliko se tamo e, Evropska unija dobro etablirala, fondovi naše unije se doista dobro e, koriste za osnaživanje žena i za stvaranje ženskih lidera koje razvijaju najbolje prakse u području suživota i e, u području rodne ravnopravnosti. Istovremeno uz pomoć razvoja praktičnih aktivnosti koje omogućavaju ženama da imaju e, mogućnost za samozapošljavanje i za neovisnost. I na kraju želim vam ispričati nešto što me doista iznenadilo i, i zahvalan sam zapravo na tome. Mislim da to zna kolega Frunzulika e, i ja i nitko drugi. Na sastanku sa stručnjacima koje se bave suzbijanjem eh, prodaje narkotika tamo je bio eh, nazočan eh, jedan general u pratnji kapetana i kada sam ulazio u avion dobio sam medalju i odlikovanje bolivijske vlasti kao znak zahvalnosti borbe protiv nezakonite trgovine narkoticima. To je bilo veliko iznenađenje i jako, jako me dirnulo. Hvala, hvala lijepa što ste, mi, što ste nam svima rekli ovaj, ovaj doista e, važan detalj, e, doista dojmljivo Mislim da smo stvarno dobili iscrpno e, izvješće e, i e, naravno parlament u novom sastavu će nastaviti raditi na ovome. U svakom slučaju postoje preporuke, mi u međuvremenu ćemo isto raditi u skladu s njima. Zahvaljujem svima, osoblju koje je pomoglo da se organizira ova misija i svima, a zahvaljujemo i predstavnicima Bolivijskog veleposlanstva što su danas došli ovamo. Sada prijeđemo na 19. točku dnevnog e, reda. Ponovo imamo Elanije Keokarnos kao izvjestiteljicu. Radi se o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Republike Kodevoar i Europske zajednice, odnosno imamo e, ponovo e, i izvještaj o suglasnosti i o samom tekstu. Dakle, u sjećenju E, se e, Peš e, nas je nam informirao, odbor Peš da će o tome glasati već u siječnju, tako da i mi moramo dosta brzo raditi, i moramo imati ovu razmjenu mišljenja i glasat će se na izvanrednom sastanku u Strasburu 10. ili 13. prosinca. Dajem onda ponovo riječ Eleni Teokarus. Hvala vam. Da, evo predstavit ću vam taj protokol o provedbi sporazuma između Europske unije i Republike Kodevar, a treba je uskladiti sa novom e, uredbom e, o odredbama u ribarstvu, što znači da treba slijediti načela dobre uprave, a istovremeno e, pratiti usklađenost sa politikama, odnosno ciljevima za razvojnu suradnju Europske unije. Time se daje određena stabilnost. Evropa europska e, plovila, plovila Europske unije imaju dakle mogućnost e, ribolova u tim područjima i e, tu se slijedi preporuke o čuvanju atlantske tune. Prema novom protokolu E, tu se radi o dozvoli za 5500 tona godišnje, a prije je taj iznos, ta količina bila 6500, što znači da se 1000 e, tona manje sada love, ali istovremeno omogućuje se plovljima Europske unije da budu u tim ribarskim zonama e, i da se one povezuju sa onim zonama koje na temelju bilateralnih sporazuma s nekim državama državama, afričkim državama imaju pojedine države članice. Ja se ispričavam. E, right now. Uh, e, <laughs> ovo je naime e, tiskano malo drugim fontom nego inače, pa mi je malo teže čitati. Um, 680... Dakle, imamo sada 680 tisuća e, tona, što je dakle malo e, smanjenje u odnosu na prethodni protokol i on će se podijeliti u e, nekoliko grupa, naime nekoliko faza. Tristo, prvo 325, zatim u drugom periodu će podjela biti 275 e, tisuća eura i zatim 407 tisuća e, eura. E, to je sveukupno će znači doći do porasta u sektorskom proračunu E, koji će biti usmjeren na održivo e, ribarstvo, istovremeno na e, praćenje, nadzor malog ribolova. Istovremeno će se podržavati ciljevi plave ekonomije i razvoja akvakulture. Očekuje se da će ovaj protokol omogućiti održivo iskorištavanje ribnog fonda i u potpunosti je stoga u skladu sa ciljevima e, sporazuma o državnom ribarstvu, isto tako načelima e, razvojne e, suradnje. Zbog toga predlažem da ga se usvoji. Te bi stoga i naša preporuka odboru PEŠ o promicanju e, artizalnog e, ribolova i e, ribnog sektora, dakle kada da se u procesu podržava ta načela i da se pritom ojača praćenje i nadzor te se jamči transparentnost korištenja sredstava koji se daje ovom sektoru uz povećavanje apsorpcijskih e, kapaciteta, a sve na korist e, e, lokalnog stanovništva i oni koji su lokalno angažirani u sektoru ribarstva. Hvala vam. Želi li netko nešto komentirati? Gospodine Ponga, da vas i pozdravim. Dobrodošli, odnosno dobro nam se vratili u odbor. Hvala. Poštovani kolege, kao prvo bih želio zahvaliti gospođi Teo na nacrtu izvješća koji ja u potpunosti podržavam. Slažem se s njezinim stajalištem. Mislim da trebamo ratificirati taj protokol koji će nam omogućiti da usmjerimo e, e, svoje nastojanja u pogledu razvoja e, ribarstva. To nam je zajednički interes. Podnijet ću nekoliko amandmana na rezoluciju kako bih naglasio potrebu borbe protiv nezakonitog e, ribarstva i nadzora obale te sastavljanja e, godišnjeg izvještaja o provedbi koje bi onda trebalo poslati parlamentu i vijeću. Hvala. E, gospodin Kornije. Hvala. Da, trebamo ovo povezati s nekoliko drugih stvari. To su, jedno je važnost e, plave ekonomije. Ribarstvo je vrlo važan element e, plave ekonomije, ali nije jedini element, kao što smo sad već čuli. treba ovo povezati sa drugim sporazumima o ribarstvu koje imamo sa drugim državama u Africi. Ribe da kako ne prepoznaju naše ljudske granice i moramo zato ovo povezati sa drugim sporazumima. E, osim e, potpisivanja ovog administrativnog ugovora, financijskog ugovora, trebamo dobivati godišnji izvještaj. Možda ne od svake zemlje posebno, nego e, za određeno ribarsko, ribarstveno područje Dakle, e, time bismo također e, snažili, promicali da je plave ekonomije. Ali važno nam je da dobijemo te izvještaje kako bismo vidjeli što se doista događa na terenu i ja ću dakle u tom smislu podnijeti amandmane. Da, to svakako treba učiniti. E, gospodin, pardon. zahvaljujem. Prošle smo godine e, dobili od Evropskog e, revizorskog suda vrlo kritičko izvješte o sporazumima o rebarstvu. I ja zapravo još uvijek e, si nisam uspio razjasniti kako se ove resursi o kojima se tu govori može kvantificirati koje metode praćenja postoje u ovim zemljama, postoje li uopće nekakve, ali zamišljam da ako postoje da su vrlo osnovne, rudimentarne, a znamo da se tuna ne drži samo jednog e, područja, vodenog područja, dakle radi se o ribi. koja se kreće vrlo širokim e, vodnim prostorima i vrlo različitim e, vodama. Znači kako onda tome možemo pristupiti? Hoćemo li doista reći da treba ojačati ribarstvo na tim područjima i da treba dozvoliti daljnji izlov, a čujemo da e, tuna e, izumire, odnosno da nestaje. Također znamo da je gotovo milijun stranih radnika tamo e, zaposleno E, dakle su povezani s tom industrijom, dakle to je s jedne strane nešto čemu treba misliti, a s druge strane e, čujemo izvještaje da tune praktički više nema, da imamo onu malu bonitu, ali to ona zapravo nije e, tuna i sad uglavnom imamo, imamo i evropska, evropska plovila, uglavnom španjolska i sad oni bi znači trebali, ona bi trebala dovoziti tu tunu koja će onda završiti na japanskom tržištu gdje se može dobiti e, mnogo viša cijena za bolju kvalitetu nego što to možete u Europi. E, u redu, hvala. E, imamo koga iz glavne uprave za okoliš. Ja sam neme prije radila you could just tell us something on the overall picture and, and we, we... Dakle, iz uh, uprave Maje. Uh, eh, da, hvala vam. Dobar dan svima. Zahvaljujem na svim ovim komentarima komentarima u pogledu ovog sporazuma o ribarstvu koji gledamo u širem kontekstu održivog ribarstva i koji mi uspostavljamo kroz cijeli niz, jednu mrežu sporazuma koje imamo sa afričkim i pacifičkim zemljama. Što se tiče Kodeoar, tu se uglavnom radi o, ribarenju tuna, što uglavnom provode španjolska i francuska plovila. Dakle, oni tamo e, ulove znatne količine e, tropske tune. Dakle, ne radi se u ovoj e, plavoj tuni koja nam je poznatija, nego o tropskoj tuni koja se izvozi na japansko tržište. E, dakle, e, to se uglavnom odnosi na Ganu i Kodevar i Sešele i Madagaskar u Indijskom oceanu. E, ta riba se filetizira u Europskoj uniji, uglavnom se i konzervira u Europskoj uniji. Odnosno, pardon, konzerviranje se uglavnom odvija u Eh, Gani i Kodevoar. U tom smislu su važni sporazumi sa ovim zemljama. Eh, prerada se radi u Gani, eh, a uvoz tu imamo sa 0% carine jer su to ribe ulovljene pod zastavom EU-a. a takve odredbe onda e, vrijede za takav ulov. Što se tiče održivosti e, tropske tune, to je povezano sa e, upravljanjem na regionalnoj razini. Kao što ste rekli, ti stokovi ne pripadaju samo jednoj obalnoj zemlji. Radi se o životinskoj vrsti koja se seli, te stoga njome treba upravljati na regionalnoj razini što se tiče dakle ove atlantske strane. E, imamo odbor e, za Atlantsku tunu koji će održati svoju skupštinu e, koja će postaviti temelje za novi zakon koji će regulirati neke temeljne principe, na primjer kvote a mi ćemo se držati kvot, evropskih kvota, a ne kvota tih drugih zemalja o kojima se radi. Znači radi se o ribi u neteritorijalnim vodama, e, što znači da su plovila udaljenija od obale od e, onih 12 milja. vodimo računa o e, strategijama upravljanja partnerskih zemalja e, koje regulira upotrebu e, manjih plovila u malom ribolovu. Ovo ovaj će tekst naši partneri sastaviti u narednim tjednima kako bi se riješili prioriteti koji su ugrađeni i u sporazum o, na primjer, nadzoru na mora, praćenju stokova i sličnih e, tema. Što se tiče malog ribarstva, kod se u određenom smislu tu vrhinski e, ponaša. Naime, imamo sporazum o partnerstvu kojim se promiče prodaja usputnog ulova, znači one ribe koju se neće prerađivati i to se onda usmjerava prema zadrugama, uglavnom ženskim e, zadrugama žena koje koriste tu ribu koja se dakle iskrcava u Kodevoar koje onda to prerađuju dime i e, prodaje se to e, na lokalnom tržištu. Tu je dakle uloga nevladinih organizacija i prema njihovom mišljenju to je vrlo dobra praksa u smislu e, profita do kojih dovodi. Dakle, to je nešto što se događa na korist lokalnog stanovništva i sva se riba iskoristi. E, prema protokolu zemlje e, se e, prihvaćaju načelo prema kojem se promatranje provodi na moru. To radi ili Europska unija ili se čini na sektorskoj regionalnoj razini. Dakle, podsjetila bih da imamo i program dobrovoljnog praćenja kojim se upravo prati e, djelovanje velikih e, plovila koje love tunu. Što se tiče izvještavanja, e, naši zajednički odbori koji vode ovaj sporazum E, protokol potpisuju, dakle parlament i vijeće. Ali što se tiče e, uvjeta pristupa, e, planiranja, provedbe sektorskih sporazuma, zajednički odbori su uključeni naše isplate su povezane sa e, izvješćem o provedbi, tako da mislim da tu ne bi trebalo biti nekih problema u smislu dobivanja tih izvještaja, niti u smislu transparentnosti sa stajališta parlamenta ili vijeća. Evo, e, na taj način mislim da smo to povezani sa E, drugim sporazumima. E, možda će nešto reći kolegica iz Devka, ali rekla bih da tu dakle neće biti problema s nadzorom. Hvala. E, Mare je kako ovo pratio i dobili smo već informacije od Marea o ovaj, jedan široki pregled o tome kako sustav funkcionira. Mislim da će možda budući sastav e, saziv parlamenta e, trebati se detaljnije baviti time kako ovakvi sporazumi pridonose e, ukupnim načelama. Dakle, imamo iskustvo iz Gane, tu se stvaraju radna mjesta, dakle ima niz različitih aspekata E, da li netko još želi nešto dodati na ovu temu? Eleni? Ako ne, dakle ovaj četvrtak je krajnji rok za amandmane, a glasat ćemo u Strasburu ili 10. ili 13. prosinca. Nadam se da će biti 13. Naime, ako bi bio desetoga, bio bi tek u deset na večer, a pokušat ćemo e, izbjeći takvo kasno sastanje i imati sastanak 13. U redu, hvala na tome. Sada prelazimo na točku 21. E, stanje svjetskog stanovništva, izvješće o stanju svjetskog stanovništva od 2018. Um, U redu, kolege i kolegice, sada prelazimo na točku dnevnog reda broj 21, stanje svjetskog stanovništva 2018. godine. Danas ćemo govoriti o izvješću za 2018. godinu eh, eh, Fonda Ujedinih naroda za stanovništvo. Govorit ćemo o stanju svjetskog stanovništva. Izvješće je objavljeno prošloga mjeseca. Naslov e, izvješća je Sloboda izbora, reproduktivna prava i demografska tranzicija. E, Zeleni, klub zelenih hefa zatražio je da se ova točka stavlja na današnji dnevni red. Čućemo više o gospođi Siske Stenaka. Ona je stručnjak koja je danas naš gost ali čućemo nešto o trendovima, o plodnosti čija se stopa smanjuje i postoji velika razlika između raznih država. Sastala sam se sa um, ministricom Nigera, tamo je rečeno da je stopa fertiliteta vrlo visoka u mnogim državama kao što su naše stopa fertiliteta se dramatično smanjuje. To je problematično. Mislim da postoje problemi u Japanu i u nekim državama Europe. E, jedno od pitanja koje me zanima je vezano je uz izbor koji imaju žene što se tiče njihove plodnosti i na danas e, u našim zemljama žene imaju izbor Imate deset minuta za uvodno izlaganje, nakon toga ćemo imati raspravu. Hvala. Gospođo predsjedateljice, hvala ovom odboru koji mi je dao mogućnost da nas predstavim stanje svjetskog stanovništva 2018. godine. Govorili smo o trendovima fertiliteta u svijetu i o izboru, odnosno nedostatku izbora, što to znači za žene, parove i perspektive razvoja. Kad smo pripremali ovo izvješće, intervjerali smo osobe iz cijelog svijeta. Prije nego što dam pregled sadržaja ovog izvješća, htjela bih započeti kratkim videom koji pokazuje o čemu danas govorimo.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 like many koje mnoge osobe u Keniji, Šero i njen muž eh, preferiraju imati manje djece, a da se mogu brinuti o njima. Također želim pokazati još jedan video isječak. Eh, htjela sam zapravo, ali nemam dovoljno vremena. Ipak bismo ga htjeli vidjeti. Oprostite što sam vas prekinula. 4 åring i 7 åring Föräldraförsäkringen E, samo da kažem o Švedskoj, e, tamo se e, osiguranje za roditelje organizirano tako da se odbija od, odnosno dobiva se na plaću i to vrijedi za sve. Moja je supruga bila kod kuće prvi četiri mjeseca nakon što je rodila bebu, a nakon toga smo da podijelili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 da javne politike nešto promijene. U Švedskoj e, politike porodiljnog dopusta i roditeljskog dopusta su važne zato što tako e, mladi roditelji mogu kombinirati privatni život i karijeru. Ovo izvješće govori o tome da izbor može mijenjati već je promijenio svijet, ali prije nego što objasnim kako, dozvolite mi da nešto više kažem o tome što podrazumijemo pod riječju izbor izbor se koristi kao riječ e, u ovom izvješću, to znači da imate moć odlučivanja o tome koliko ćete djece imati i hoćete li imati djece, e, upravo kao što donosite druge odluke u životu. Ovdje širimo definiciju reproduktivnih prava, uključujemo faktore koji omogućavaju ili onemogućavaju donošenje ovako osobne odluke kao što je veličina vlastite obitelji na temelju faktora e, koji su velike prepreke na primjer rodne neravnopravnosti koje su persistentne i zbog kojih mnoge osobe u svijetu ne mogu donositi odluke. Bez obzira na to, e, svaki izbor je pravo i mislim da je to prikladno da o tome govorimo u Europskom parlamentu tijekom tjedna za ljudska prava. 1969. gotovo prije 50 godina na konferenciji u Teheranu un E, ljudi cijelog svijeta rekli su da je temeljno pravo odlučiti na slobodan i odgovoran način broj djece koje će svatko imati vremenski razmak između njih. E, svaki par ima reproduktivna prava i žene trebaju ostvarivati to pravo, e, pravo na odgađanje ili izbjegavanje trudnoće. Milijuni žene odlučili su se za modernu kontracepciju, ali 240, 214 milijuna žena su e, pod rizikom neželjene trudnoće. Njihov izbor je limitiran zato što nemaju pristup modernoj kontracepciji. Kao rezultat u mnogim državama s visokim fertilitetom žene imaju više djece nego što bi htjele izbor također je limitiran u razvijenim zemljama. U zemljama s niskim fertilitetom eh, izbor je ograničen, na primjer, zbog visoke cijene eh, čuvanja djece, odgajanja djece i eh, zbog toga mnogi odlažu trenutak širenja obitelji i zato žene imaju manje djece nego što bi htjele. Žene ako imaju izbor, to može imati utjecaj na demografske trendove i na stopu fertiliteta. Mislim da e, smo na krivom slajdu. Vratite se, molim vas. Da, to je to. Prije, mm, do, prije nedavno smo u cijelom svijetu imali vrlo, vrlo visoku stopu fertiliteta, šest e, djece po ženi. E, ovdje sam izbrojala djecu, mislim da ih je 11 u ovoj obitelji ali žene su uspjele e, doći i do manjeg broja djece u obitelji, čak i bez kontracepcije i unatoč velikom pritisku zajednice koja je favorizirala veće obitelji u Europi su žene shvatile da imaju pravo e, biranja i onda su odlučile imati manje obitelji. U drugim dijelovima svijeta je također došlo do prava izbora i to je utjecalo na veličinu obitelji. Na ovom slajdu vidimo e, globalnu tranziciju što se tiče stope fertiliteta. 1800. godine ukupni <clears throat> broj e, djece po ženi bio je šest u cijelom svijetu, u nekim zemljama bio je viši ili niži taj broj, ali nešto što danas smatramo vrlo visokim brojem. E, udaja je bila vrlo e, rano, kontracepcije nije bilo, a rađanje djece sa strane mladih majka bilo je vrlo učestalo. Nakon toga se Europa promijenila E, prosječan broj djece po ženi smanjio se od gotovo šest na ispod dva. 200 e, godina fertilitet e, se smanjio ispod razine koja je potrebna da se zadrži trenutno stanovništvo bez utjecaja migracija naravno. Fertilitet se onda smanjio u SAD-u, to je zelenom bojom označeno, i u drugim anglofonim zemljama kao što je Australija i sličan obrazac kao u, u Europi. Vidjeli ste da je ovdje baby boom nakon 45. godine, to je ovo izbočenje na liniji, nakon toga globalni trend se nastavio, to je bilo opadanje. Sljedeća regija u svijetu gdje se dogodilo opadanje eh, fertiliteta bilo je u Aziji. Ovdje je se to godilo kasnije, mnogo nakon drugog svjetskog rata ali u samo 25 godina, za razliku od 100 godina u Europi, opala je stopa i došla do razine Europe. U posljednjih 30 godina fertilitet je počeo padati u Africi plavom bojom, e, ne tako brzo kao i u drugim zemljama i Također vidimo da je opadanje stalo u e, Africi i razina je stala na višoj razini u odnosu na ono što se očekivalo. I još ste vi spomenuli, e, stopa fertiliteta je pala ispod razine održavanja stanovništva i ostaje na tako niskoj razini. To se dogodilo u južnoistočnoj Europi, ali i u Japanu, Koreji, Japanu, Australiji. Izvješće pokazuje da stopa fertiliteta u različitim zemljama u svijetu je diversificirana mnogo više nego u prošlosti. Ukupne tote, e, kvote fertiliteta su vrlo visoke, Niger ste spomenuli, ali neke druge subsaharske zemlje imaju još uvijek vrlo visoku plodnost. U drugim zemljama e, fertilitet je oko jednog djeteta po ženi, to je u Tajvanu. Bez obzira na to je li fertilitet visok ili nizak, e, to je jako važno jer može biti važno za institucije i perspektive budućnosti ako imate visoke stope fertiliteta, stanovništvo se povećava brzo i teško je ponuditi skrb i obrazovanje, ali u zemljama sa niskim fertilitetom je teško održavati razinu gospodarskog rasta i socijalnu skrb. Izbor je zato vrlo važan i pokušali smo pogledati kako neke zemlje su zapravo kršile prava žena pokušavajući limitirati fertilitet. Demografski izazovi se trebaju riješiti ne kroz manji izbor, nego kroz kvalitetni izbor. To vrijedi za pojedince, parove i za cijelo društvo. E, kad pogledate demografsku tranziciju u svijetu, mislim da ćete primijetiti Znači, da izbor može promijeniti svijet. Mogu također, može se također poboljšati dobrostanje žena i djevojaka, promijeniti društvo i e, potaknuti globalni razvoj. Veći dio ovog e, izvješća posvećen je UNFPA-u, e, njegovim naporima da se osigura izbor svima. Iduće godine slavimo 25. obljetnicu akcijskog programa UNPA od 1994. ovaj e, akcijski program je vodio naš rad u 155 zemalja. E, primijetili smo da reproduktivna prava i emancipacija žena su ključni u razvoju dosta smo napredovali, ali dosta je puta još pred nama. U cijelom svijetu čujemo da 99 milijuna Eh, žena ima dijete zato što ne mogu imati pristup kontracepciji. 135 tisuća žene umrlo je pri porodu zato što nisu imale pravi izbor eh, i svakoga dana deseci tisuća mladih žena idu u prisilni brak eh, i dobivaju djecu još u pubertetu, nemaju nikakav izbor vezano uz bilo kakav aspekt vlastitog života. Moramo proširiti mogućnosti izbora E, svima onima koji su sada u zaostatku, a 2030. godine e, cilj održivog razvoja treba biti takav da nećemo više imati smrt pri porođaju, niti prakse koje su štetne za djevojke i žene. Želim naglasiti e, da mi je drago što se sada priprema novi VFO i što je, se tu predviđa važan instrument međunarodne suradnje koji će pomoći ženama i djevojkama da ostvaraju svoja reproduktivna prava i da će to biti predviđeno u proračunu e, Europske unije. Zastupnici ovdje igraju ključnu ulogu i zato vas molim da budete glasni i da osiguramo zajedno da zdravlje, e, socijalna reproduktivna prava, pravo na izobrazbu, e, rodna ravnopravnost i uklanjanje rodne neravnopravnosti budu teme koje će biti obuhvaćene VFOM i u pripadajućoj uredbi. Hvala na ovom izlaganju. Mislim da su vaši slajdovi jako jasno pokazali ono čemu govorite. E, vidjela sam e, veliki broj djece. U mojoj obitelji bilo je devetoro djece i ja sam odrastala 70-ih godina. E, sada je neobično vidjeti ovako brojne obitelji, ali ovo je stvarno dobro izvješće ima jako puno osobnih svjedočanstava žena. E, žena od 87 godina ispričala je svoju priču. Moja majka bi sad imala 87 godina da je živa. Tako da kad govorite o e, novorođenoj djeci. E, sigurno mislite upravo na novorođenu djecu, ne općenito na broj trudnoća, zato što tu ponekad ima ispontanih pobačaja. U redu, samo sam to se htjela provjeriti. Nakon toga ste govorili o vfo To je obuhvaća i novi instrument. Ovdje imamo suizvjestitelja za VFO. E, kolega je slušao pažljivo što ste vi rekli o planiranju obitelji i o izboru. Želite li postaviti neko pitanje možda e, našoj gošći? Šarl, želiš li ti nešto dodati? Znam da ti upravo dovršavaš svoje izvješće, pa možda imaš nešto za reći. Hvala. Danas bi vrlo važno bilo razmišljati ne samo o UNFPA-u, nego i o komisiji. Upravo smo zaključili prvi dio rada o MDC-u. sad se dokument prevodi, upravo će se objaviti, vjerojatno za nekoliko dana. Pitam se kako možemo utjecati na izbor. Vi ste govorili o izboru. Kako možemo utjecati na izbor u planiranju? Ne znam kako će se stvari razvijati. Mi smo tražili veće sudjelovanje i, i bili, bilo je nas četiri su izvjestitelja i tražili smo da utječemo na prioritete komisije za javnu pomoć e, za razvoj. Pitamo se hoće li komisija stvarno razviti pravu strategiju za buduće planiranje što se tiče upravljanje demografskim trendovima. To je ključno zato što neke regije kao što je Sahel imaju jak demografski porast i društvo se dosta zalaže, ali još uvijek je broj eh, novorođene djece prevelik. Mm, pitamo se možemo li kroz delegirane akte odabrati drugačije prioritete. Pitamo se želimo li mi zastupnici to mm, okvir unutar kojeg možemo dati doprinos. No kako? Ne znamo koja će biti naša prava budućnosti. Mi se nadamo da ćemo imati više prava vezano uz ovakve tema. Međutim, ako budemo se odlučili za novi instrument u verziji koju je predstavila komisija, a imali smo već neke amandmane koji su usvojeni, a uložili su ih naši su izvjestitelji. E, vidim da je komisija danas ovdje prisutna i znam da pride veliku važnost ovim elementima, ali čini mi se da je potreban i strateško partnerstvo između nas i njih kako bismo ponudili konkretna rješenja. Uzmimo primjer e, kao što je Kongo, u Kinhasi imamo 300 tisuća osoba koje prolaze kroz taj grad. Imamo jako puno škola, srednjih škola, a jedno sveučilište samo svake tri ili četiri godine sveučilišni studij. E, tko bi bio u mogućnosti pripremiti infrastrukturu pa čak samo i u svijetu obrazovanja za ovako veliki napor. Mi znamo da Demokratska republika Kongo ne može upravljati ovakvim fenomenima, vlada to ne može osigurati, dakle mali broj djece moći će se školovati e, u društvu koje bi toliko trebalo veću razinu školovanja. Biće jako teško postići te ciljeve i treba će e, marljivo raditi nakon donošenja ovog instrumenta. Očekuje se veća količina sredstava E, pod uvjetom da vijeće prihvati naš prijedlog, naravno, i pod uvjetom da države članice mm, prihvate naš prijedlog. Tada ćemo onda moći učiniti nešto više, ali to više trebamo znati od čega se sastoji. Hvala. Čak i ako žene budu imale izbor i u budućnosti, treba e, imati škole, treba ponuditi zdravstvenu skrb. Ne vidim eh, druge kolege koji su tražili riječ. A, eh, Eleni Teokarus je tražila riječ. Izvoli. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dozvolite mi da govorim eh, grčkim jezikom, to je moj materinji jezik. Um, ja imam drugačije stajalište o ovom pitanju. Ne mislim da ovaj svijet e, može podnijeti više od šest ili sedam milijardi stanovnika sada smo i vidjeli da prelazimo 10 milijardi kao prognozu i tu će doći do mnogih katastrofa. Imamo razne epidemije i one su posljedice do kojih dolazi u prirodi zbog prenapučenosti. Moramo e, obrazovati sve te osobe što se tiče reproduktivnih prava, reproduktivnog zdravlja. Oni moraju shvatiti kako izbjeći neželjenu trudnoću, kako stvoriti vlastitu obitelj. To je jako važno zakonom ne možete riješiti problem. Vidjeli smo što se dogodilo u Kini. Milijuni djece rođeni su, oni nemaju nikakav identitet, ne mogu otići u bolnicu ako se razbole zato što službeno ne postoje, djeca su sakrivena od vlasti. Isto se događa u Africi događaju se strašne stvari, zločini, novorođenčad se ubija odmah nakon e, poroda. I jako je važno planirati obitelj, obiteljsko planiranje je ključno. Mislim pritom i na žene koje su žrtve drugih problema. U mojoj zemlji se smanjila stopa plodnosti čak i ispod jednog djeteta po ženi. Također imamo kolonizaciju sa strane druge zemlje, a ritam je stvarno brz. Dakle, mi postajemo manjina Ovdje govorimo o normalnim uvjetima gdje ne postoje rizične situacije, situacije opasnosti. Ali trebali bismo zadržati određen tempo e, onako kako ga može podnijeti društvo. Cipar je jedna od najsiromašnijih država u Europi, možda to nitko ovdje ne zna, ali postoji razlika između vrlo e, siromašnih ljudi i vrlo imućnih ljudi. Ima jako malo imućnih, a većina ljudi e, ne posjeduje dovoljno. Hvala. E, nekim zemljama postoje ekonomski pritisci e, i žene se tjeraju na to da nemaju djecu ili da imaju mali broj djece u, e, neke žene pokušavaju imati djecu u kasnijim godinama i onda postoji pritisak vezan uz e, ustanove za čuvanje djece. E, to se događa u Europi, to je novi fenomen imajući na umu povijest nekih naših država. Nitko više nije tražio riječ. Kevin McCarthy iz opće uprave Devko tražio je riječ. Izvoli Kevine, Imam pitanje za našu gošću prije nego što vam dam riječ. Govorili ste o financiranju UNFPA. Što je se dogodilo sa finanskim sredstvima SAD-a? Je li to utjecalo na vaš rad? Izvolite, gospodine McCarthy. Um, Hvala, gospođo predsjednice predsjedateljice. Dobar dan svima. Hvala na izvješću, hvala na prezentaciji. Bilo je to doista zanimljivo i potrebno nam je e, znati e, prave argumente i što se konkretno može poduzeti. E, jedan od naših najvažnijih političkih ciljeva je jačanje zdravstvenog sustava i zaštita prava e, na e, trudnoću, porođa i sl. Radimo to sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kao jednim od glavnih partnera, a koncentriramo se i na reproduktivna prava i slično. Želimo doista odigrati pravu ulogu kako bi žene i djevojke imale pravo pristupu u reproduktivnim pravima. Radi se o rodnom akcijskom planu Evropske unije i jednako kao i o inicijativi koju provodimo zajedno s Ujedinjenim narodima, Spotlight inicijativa a isto tako imamo i geografske programe koji promiču rodnu ravnopravnost, a vezani su i za seksualna i reproduktivna prava. Imamo čitav niz instrumenata kao što sam spomenuo, dakle, e, koje primjenjujemo kako lokalno, tako i globalno uz pomoć e, organizacija civilnog društva. 2017. 470 milijuna je zapravo e, bilo e, sudjelovalo u našim programima. Spotlight inicijativa ima omotnicu od 500 milijuna. E, Subsaharska Afrika dobila je preko 100 milijuna za borbu protiv različitih bolesti, uključujući i HIV. Ovdje uključujemo također i mladež, obiteljsko planiranje, a i važni e, smo donator Fonda Ujedinjenih naroda za populaciju. Radi se naravno o e, situaciji u kojoj imamo 20 milijuna i više, otprilike 25 milijuna koji će biti ubačeni u program vrlo skoro. Programi za razdoblje 2018. 2019. traju. Očekujemo da ćemo imati 55 milijuna namijenjeno e, u te svrhe i ono što su zastupnici spominjali sljedeći višegodišnji financijski okvir je nešto na čemu trebamo raditi. a prenio sam i to e, svojim nadležnima pa ćemo vidjeti kako ćemo reagirati. Moramo se usredotočiti na korištenje svih sredstava kako bismo ženama omogućili bolje zdravlje, ne samo zdravlje u uskom smislu te riječi, već i edukaciju, odnosno imati drugačije usluge, usluge koje objedinjavaju ili uključuju sve. Izvješće, po mom mišljenju, je vrlo, vrlo jasno. Izbor je važna, ključna riječ u um, ovom cijelom pitanju. E, tako da je sada bitno e, ovo što smo dogovorili pretočiti u konkretne aktivnosti i nadam se da će naši programi tome doprinijeti. Pitanje e, daje veću vidljivost reproduktivnim pravima što je važno za osnaživanje žena. UNFPA je u skladu s našim akcijskim planom za rodnu ravnopravnost. No, željeli bismo da se više pozornosti e, posveti neželjenim trudnoćama i prevenciji, spriječavanju e, seksualno prenosivih bolesti i sl. Radi se zapravo o više sektorskom pristupu. Trebamo razbiti granice kako bismo donijeli značajne promjene. Hvala. Hvala lijepa. Evo ovdje imam primjerke izvješća ako ih želite. Pa gledam sada prema Eleni. Cipar ima najnižu stopu fertiliteta koju možemo usporediti samo s nekim azijskim državama. Dakle, evo nekoliko pitanja za vas. Da, hvala, ja ću rado pokušati odgovoriti. Želim reći da je izvješće do dostupno online unfpa.org. Imate i nekoliko kopija ovdje. Verzija na internetu je interaktivna pa bi bilo dobro pogledati ju. E, zastupnik Görens, prvo pitanje. Da, univerzalni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju je snažno ugrađena u SDG-ove, dakle u e, ciljeve e, o kojima smo govorili. Već prije 50 godina ustanovljeno je reproduktivno pravo koje je priznato kao takvo, ali održivi ciljevi jasno i čvrsto podržavaju ovu viziju i dalje, tako da Svaki napor da se ostvare održivi ciljevi do željnog datuma je ključan. Ključan je zbog seksualnog reproduktivnog prava, zdravlja i kao što ste rekli zbog planiranja obitelji. Planiranje obitelji treba biti univerzalno dostupno. A što se tiče nekih pitanja koje ste istaknuli, i ja sam sama bila zapanjena gledajući ove krivulje koje sam vam pokazala koliki je brz taj pad u plodnosti, u fertilitetu i kako se to brzo odvijalo u nekim državama. Dakle, trend je sada čvrsto uspostavljen. Postoje države koje još, još uvijek imaju vrlo visoku stopu fertiliteta, ali oni su sada u manjini E, države u subsaharskoj Africi, kao na primjer Niger, što ste vi tako, također spomenuli. Međutim, Demokratska republika Kongo, e, druge države koje se nalaze u sukobima, nemaju zdravstveni sustav, vrlo su krhke i imaju probleme zadovoljiti potrebe svog stanovništva, a naravno i pristup zdravstvu, obrazovanju i svemu drugom što, što ljudima treba. A sad ću kratko odgovoriti na vaše pitanje predsjedateljice o fondovima UNFPA od strane Sjedinjenih država. Za vrijeme administracije predsjednika Obame dobivali smo otprilike 17 milijuna dolara godišnje. To nažalost više nije slučaj otkako je nova administracija preuzela e, mandat no, moram reći da su i bivše republikanske vlasti činile isto. Ako je demokrat na čelu države, tada dobivamo sredstva da UNFPA, a e, u drugom slučaju ne. A što se tiče Europske komisije, želim im odgovoriti i reći da ste dobro spomenuli neželjenu trudnoću. To je nešto što je također dio javnih politika. Zdravstveni sustavi trebaju biti u mogućnosti e, spriječiti sekundarnu neplodnost, što može biti rezultat i seksualno prenosivih bolesti. Dakle, radi se o različitim politikama. Politike za spriječavanje prijenosa spolno prenosivih bolesti s jedne strane, a s druge strane žene ili parovi koji ne mogu zanijeti iz bilo kojeg razloga trebaju imati pristup reproduktivnom tretmanu. E, to je nešto što ne bi trebalo biti dostupno samo ženama koje su bogate, koje imaju novaca. Eto, to sam samo htjela reći. Dakle, javne politike trebaju tu e, voditi računa i u tom području i u drugim područjima. Što nam treba? univerzalni pristup kvalitetnom reproduktivnom pravu, kontracepcija i liječenje neplodnosti, zatim individualno pravo, e, ukidanje diskriminacije protiv žena, bolja e, obrazovanje za dječake i djevojčice, sprječavanje brakova mladih e, među mladima i naravno edukacije o odgovornim odlukama a imamo i kampanje u nekim državama gdje je još uvijek društvena norma gdje se preferiraju veće ili šire obitelji to često preferiraju muškarci e, a žene rađaju više djece nego što bi to stvarno željele zato imamo kampanje da se doista osvijesti situacija i u muškoj populaciji oko toga. Mislim da je Ruanda primjer afričke države gdje je to učinjeno zadnjih 10 ili 15 godina i gdje sada i sami muškarci preferiraju manje obitelji, više čak od žena. I zaključno mogu reći da cijenimo doprinos koji UNFPA dobiva od strane Europske komisije. Europska unija doista podupire pravo, reproduktivno pravo i pravo na bolje zdravlje. UNFPA e, na taj način omogućava ženama pristup koncepciji, ako to izaberu. Inicijativa Spotlight je nešto što je iznimno važno i to ne samo zbog e, financijske omotnice koja e, prati taj projekt već i zbog osvješćivanja o tome da moramo prestati s nasiljem prema ženama i djevojčicama i prestati sa štetnim praksama protiv djevojčica. Hvala vam. Hvala lijepa, hvala na ovom sjajnom izvješću. Doista Trudit ćemo se i dalje podržavati projekte koje ženama omogućavaju e, izbor. Hvala vam lijepa na gostovanju kod nas danas prije podne. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, došli smo na točke 22 i 23, dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Republike Vjetnama o provedbi zakonja upravljanja i trgovini u području šuma. Izvjestitelj Jan Zara Dil danas nije ovdje, zamjenjuje ga kolegica Eleni Teokaros, on ima doista danas jako puno posla prije podne. Ovim smo se pitanjem bavili ranije, poslali smo misiju koja bi trebala procijeniti situaciju. U srpnju ove godine čuli smo izvješće koje pokriva područje šuma, a rezolucija je usvojena na plenarnoj u rujnu. Sada mm, razmatramo situaciju u Vjetnamu. Potpisan je dobrovoljni sporazum. Uvoz drva i drvenih proizvoda iz Vjetnama u Europsku uniju je nešto što je sada zakonski e, uređeno. To je nešto što potičemo u državama gdje postoje problemi s upravljanjem šuma i sa e, mineralima koji potječu iz država u sukobima. Uspostavit će se sustav licenci ili certifikata, odnosno potvrda i samo uz te potvrde će proizvodi moći ući na tržište Europske unije. Trebamo ratificirati dobrovoljni sporazum. E, INTA je nadležni odbor i očekujemo visoku stopu suglasnosti. Izvješće će biti poprećeno rezolucijom, a mi ćemo dati naše mišljenje o suglasnosti, a isto tako ćemo dati i povratne informacije na e, mišljenje. Dakle, Eleni Teokaros, izvoli još jednom. Thank uh, uh, Hvala predsjedateljice. Naš kolega Jan Zahradil, kao što ste rekli, nažalost nije ovdje s nama, pa ću predstaviti njegovo izvješće. Jan je naš stalni izvjestitelj o sporazumima između Europske unije i Republike Vijetnama u odboru DEVE. To nije proceduralno povezano, ali jest de facto povezano sadržajem s našim točkama i zato stvaramo koheziju, sinergija i stručna znanja u provedbi i stvaranju ovog teksta. Evropska unija snosi odgovornost za uništenje Tenje šuma zbog korištenja proizvoda koji proizlaze iz uništenja šuma. Drvo je najočitiji, ali nije jedini primjer. Sojno ulje, palmeno ulje i slično uzgaja se na površinama koje su raskrčene od šuma. Zakon o šumama, različite trgovinske inicijative su važna za države izvoznice. Države izvoznice uključuju čitav niz lokalnih sudionika i zakonodavstva koje treba biti e, korektno primjenjivano. Kontrola uvoza drva i drvenih proizvoda treba uz certifikate omogućiti da se radi o zakonito posjećenom drvu koje može ući na europsko tržište. Uspostava ovog sistema je dugoročan proces, imamo dobrovoljni sporazum između odgovarajućih država, te e, tu vidimo kako bismo trebali raditi. Konačni uspjeh cijele ove inicijative ovisit će i o učinkovitosti kontrolnih sustava na razini Europske unije koje se temelje na EU drvnoj regulativi. Vjetnam je jedan od najvećih izvoznika drva i drugih drvenih proizvoda u svijetlu. On je vodeći izvoznik e, i e, drvenog namještaja. U ovom trenutku Vjetnam je napravio veliki napredak u upravljanju svojim šumama i dogovorio dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU i Vjetnama taj e, će sporazum stupiti na snagu uz e, suglasnost parlamenta. Naš e, kolega Jan zalaže se za ovaj proces te predlaže suglasnost uz popratnu rezoluciju koja će skrenuti pozornost na tri aspekta koja zahtijevaju našu pozornost. Prvo, uvoz nezakonitog drveta iz susjednih država. To je veliki izazov preko 3000 kompanija u drvnom sektoru u Vjetnamu oslanjaju se na uvoz rijetkog i egzotičnog drveta, drveta ruže i akacije iz Laosa i Kambođe. Radi se o eksploataciji resursa u tim državama preko e, u zadnjih 15 e, godina, što se događa i u drugim državama sa brzo rastućim gospodarstvima. U odnosu s Laosom učinjen je napredak, međutim puno toga treba još napraviti u odnosu s Kambodžom. Uključivanje civilnog društva je ključno za uspjeh ovog procesa. To je broj dva. Dakle, Vjetnam uključuje sve relevantne dionike u provedbu ovog sporazuma. Više struka skupa skupina e, dionika koja obuhvaća 29 predstavnika drvnih industrija i udruženja, poslovnih subjekata, vjetnozemijskih nevladinih <laughs> organizacija i institucija uključeni su u ovaj rad. Transparentnost i cilj utvrđivanja porijekla drveta relevantno je za ovaj program. Vjetnamska vlada bi trebala dalje razvijati e, metode kojima će se uspoređivati dijeliti dokumenti. Europska komisija mora postati aktivnija, mora poticati države članice Europske unije da značajno e, poprave regulativu koja se odnosi na evropsku proizvodnju i korištenje drveta i drvnih proizvoda. To je bila stvar broj 3. Šaljemo snažan signal nadležnom odboru INTA u tom smislu. Hvala vam na pozornosti. Very um, I Najljepša vam hvala. E, Gospodin Franzulika je izvjestitelj u sjeni. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana predsjedateljice, poštovane kolegice i kolege, pozdravljam ovaj dobrovoljni sporazum koji će zaustaviti nezakonitu trgovinu, nezakonito posjećenog drva diljem svijeta. Sporazumi o upravljanju šumama sa državama u Africi i u Indoneziji pokazuju koliko je važna ta regulativa. Iznimno je važno i uključivanje civilnog društva i to se mora nastaviti u provedbi i praćenju implementacije ovog sporazuma. Moramo također znati da Zajednice autoktonog stanovništva oslanjaju se u velike na šume i često su žrtve okolišnog iskorištavanja šuma. Isto tako je važno zajamčiti da dobrovoljni sporazum upotpunjuje EU ciljeve o zaštiti okoliša. Ne bismo željeli da se ovi sporazumi dožive kao okvir za eksploataciju šuma širokog opsega. Trebamo biti dosljedni između naših preuzetih obaveza i sporazuma s jedne strane, a s druge strane pogledati veliku deforestaciju koja se događa pa čak negdje i u Europi. Učinkovito trebamo pratiti provođenje sporazuma i njegov utjecaj na razvoj. Komisija će i dalje izvješćivati parlament o toj provedbi. Hvala vam. Hvala lijepa. <clears throat> Zahvaljujem, samo jedna tehnička napomena. Naime, postavio bih pitanje komisiji. Certifikacija, e, odnosno predviđene su dvije vrste e, certifikata. u pogledu održivog upravljanja šumama postoje e, kriteriji koji se odnose na uvoz drveta u Europsku uniju i to su dosta strogi e, propisi. E, možda biste nam mogli dati e, dodatne informacije kako to zapravo funkcionira u praksi, što se dogodilo s ljudima koji su uvoznici drveta i koji se sada moraju dosta truditi da preskoče svu birokraciju. Naime, čini se da imamo sada taj zakon, dakle, čak i u slučaju kad nemate sporazum s nekom drugom e, zemljom, e, morate to e, paziti na to, pa ne znam zašto nam treba ovakav sporazum. Da, hvala, gospodine Masrci. Hvala. Rezolucija E, objašnjava e, mjerila e, prema kojem ćemo odrediti je li Vjetnam spreman, odnosno može li pristupiti ovom sporazumu i govoreći u ime zelenih rekao bih da bi Vjetnam prvo morao usvojiti pravila o obaveznoj due diligence, obaveznoj dubinskoj analizi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 Također mislimo da je važno da odluke o uvozu iz Vjetnama e, moraju imati neke odredbe koje bi se odnosile na e, nelegalno e, drvo, znači neke odredbe kojima bi se onemogućilo nedozvoljeno nelegalno krčenje šuma. Treba nam takva odredba i odredba o informiranom pristanku. Zatim Europska unija bi trebala prihoditi akcijski plan e, kako bi se e, očuvala visoka razina e, opredjeljenosti. Zatim kao četvrto u ime E, civilnog društva, e, odredbe o zviždačima, e, jer inače je vrlo teško dobiti informacije iz neovisnih izvora. I napokon, Vjetnam se mora pozabaviti visokoj razini korupcije. Svi se sjećamo skandala o Dakle, tu tada nismo dobili odgovarajuće informacije iz Vjetnama kako će onemogućiti nelegalni uvoz iz Kambodža dođe Dakle, to treba donijeti e, i treba objaviti. E, hvala. E, komisija, predstavnici komisije, oprostite, ne znam točno tko je, nekoliko vas, ali nemam vaše ime, ako možete se predstaviti i onda... E, reći. Aha, imamo gospodin Kre, dakle iz, e, od, iz glavne uprave e, za zaštitu okoliša. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, i hvala svim zastupnicima na E, s iznesenim stajalištima o ovoj temi. Kao prvo, mi svakako cijenimo snažnu podršku e, koja je e, ovdje izražena i koju je izrazio i izvjestitelj kao i svi drugi govornici u pogledu potpisivanja sporazuma. Mi jesmo čvrsto uvjereni da suradnja EU-a i Vjetnama tu može biti vrlo važan element u ukupnom mozaiku u borbi protiv nezakonite sječe šuma E, i nezakonite trgovine. Naime, e, Vjetnam je vrlo važan e, igrač u pogledu globalnog tržišta, isto tako u izvoza prema Europskoj uniji. Ima također jednu središnju poziciju u globalnom lancu opskrbe i tu postoji vrlo visok rizik nezakonite sječe šuma i upravo zato nam treba ovaj e, sporazum i to e, e, sporazum čija će vjerodostojna primjena i snažna primjena dovesti do dobrih rezultata. Spomenuo bih nekoliko stvari kao reakciju na komentare gospodina zastupnika. Kao prvo, Ovime se uz, imamo već uspostavljen e, opći okvir e, za odnose sa Vjetnamom u ovome e, području, ali ovdje ćemo, ovim bismo sporazumom pokrili sav uvoz, dakle ukupnu industriju i ukupan izvoz iz ovog važnog igrača na tržištu. Kao drugo, na napredak e, e, u upravljanju e, šumama je ovdje spomenut i to je povezano sa drugim nastojanjima, recimo i u pogledu provedbe konvencije o klimi i doista sve je jasnije da se sada u fokus stavlja uvoz. komisija je vrlo svjesna koliko je ovo važna tema E, koliko je važno za odnose s ovim zemljama i stoga nam je vrlo drago što e, se vlada vjetnamska snažno opredijelila i obavezala da će uspostaviti snažan mehanizam provedbe i kao da će donijeti u budućnosti e, zakone o due diligence Znači time će se uskladiti sa onim zahtjevima koje postavljamo u EU također dakle e, provedba svih e, elemenata e, ovog sporazuma će imati takve efekte. Znamo da za provedbe VPA, to znamo iz iskustva s drugim zemljama, da za to treba neko vrijeme i da će Europska unija morati raditi zajedno sa e, Vjetnamom kako bi neovisno procijenila njihovu spremnost, e, a kao i kasniju e, provedbu u, u odnosu na kriterije koji će se utvrditi u odnosu na dobrovoljni sporazum o partnerstvu. Zatim netko je također spomenuo, nekoliko je govornika spomenuo E, e, još jedan važan aspekt e, dobrovoljnog sporazuma u partnerstvu i cijelog procesa FLECT. Komisija je utvrdila da je došlo do ogromnog poboljšanja u načinu kako, se, kako vjetnamska vlada radi zajedno sa gospodarskim sektorom i sa nevladinim sektorom. Dakle, tu imaju, razvijaju i održavaju multisektorski pristup, a i u sporazumu se e, spominje e, e, skupine dionika i njihova uključenost u provedbu ovog sporazuma. Također bih e, želio naglasiti da se već dosta toga napravilo u smislu pripreme provedbe ovog sporazuma. Vjetnamska vlada je već e, provela niz e, pravosudnih reformi, između ostaloga i novi zakon o šumama u koji će se uključiti neke bitne odredbe koje će onda omogućiti vladi da razviju neke temeljne elemente predviđene sporazum. kako da je dobrovoljni sporazum sporazum partnerstvu samo dio e, naše ukupne politike borbe protiv e, nezakonitog e, krčenja šuma. Imamo i uredbu o drvu, dakle imamo različite elemente ukupnog programa FLECT. E, komisija nedavno objavila ovu uredbu i tu smo snažno usredotočeni e, na to da e, pratimo i osiguramo se da će se ona jedinstveno i učinkovito provesti u svim državama članicama. Dakle, radi se od ožujka 2013 E, ali to je nešto na čemu još uvijek e, radimo e, s obzirom na načelo dubinske analize u cijeloj Europskoj uniji. Zatim e, neko je pitao nešto o privatnoj certifikaciji. Mislim da će se time e, s pravnog aspekta pozavati uredba o drvetu e, i nam je ta uredba postavlja ovaj obvezni element due diligence i osigurava se da su svi svjesni e, potencijalnog rizika e, u pogledu nezakonitosti u lancu opskrbe. E, certifikacija nije, certificiranje nije postavljeno kao obavezan zahtjev, međutim to može biti jedan instrument kojim će se osigurati provedba due od strane aktera. Dakle, mogu se proglasiti uvjeti e, prema Dakle, tom analizom e, može se, može se koristiti kao e, način ublažavanja rizika. Tu da kako da dakle, mislim da smo se osigurali da neće biti e, e, ono što se znalo događati, da imamo jaz između onoga što je stoji na papiru i provedbe u nekim kontekstima, odnosno nekim zemljama. E, čuo sam sve druge komentare i preporuke e, koje ste iznijeli i to će svakako biti biti uključeno, pretpostavljam, i u mišljenje e, ovog odbora i onda zatim i u soluciju koju će e, Inte, e, odbor Inte donijeti, a mi u komisiji ćemo vas da kako redovno izvještavati i u buduće o provedbi i imat ćemo na umu sve vaše komentare prilikom razgovora sa vjetnamskom vladom. Hvala. Kolegice e, Tokaros Eleni, želite li vi još nešto reći? Ne. E, rok za amandmane je 11. E, prosinca, a glasat ćemo 21. ili 22. siječnja. Sljedeća točka dnevnog reda se odnosi na E, dobrovoljno proizno do potporu za šećernu rep. Pričekajte samo sekundu da veleposlanik e, dođe ovdje za stol. Hvala.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 Hvala, e, možemo sada nastaviti s radom. Dakle, točka 24. Dobrovoljna proizvodno vezana potpora Europske unije za šećernu repu, odnosno posljedice za proizvođače šećera u zemljama AKP-a. E, s nama je veleposlanik Dilan Vernon, veleposlanik Beliza, koji je predsjednik pododbora AKP-a za šećer. E, ova tema šećera je nešto o čemu već se dugo e, raspravlja e, u e, Europskoj uniji i rani sazivi su se već pobrinuli oko toga da ono što se radi u Europskoj uniji nema neke negativne utjecaje na proizvođače u drugim zemljama, odnosno zemljama AKP-a. Međutim, razlog zašto danas imamo ovu točku na dnevnom redu je što postojeća odredba prema zajedničkoj poljoprivrednoj politici omogućuje državama članicama članicama da uvedu, odnosno zadrži jednu ograničenu e, proizvodno vezanu potporu za e, neke e, posebne poljoprivredne sektore, uključujući sektor uzgoja trske odnosno šećera u zemljama, odnosno u krajevima gdje je ona izložena poteškoćama. Dakle, on to osigurava funkcioniranje, odnosno da kažem i preživljavanje gospodarstava u času kada da im je pomoć najpotrebnija. Međutim, prema informaciji koje ja imam, e, do sad je 11 država članica daje takvu e, proizvodno vezanu e, potporu u sektoru šećerne e, trske. U, ja sam 11. listopada ove godine dobila pismo veleposlanika ambasadora e, Vernona koji je objasnio da e, zemlje AKP-a međutim osjećaju negativne posljedice da dolazi do izlučenja i lošeg utjecaja na trgovinu i da to doista dakle da ovi mehanizmi proizvodno vezane potpore imaju vrlo vrlo, vrlo loš utjecaj. Mi smo jučer e, recimo razgovarali o reformi zajedničke poljoprivredne politike i u tom smislu je ovo pravi trenutak da e, imamo ovaj razgovor sa gospodinom veleposlanikom. Izvolite, imate riječ. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, poštovani članovi ovog važnog e, odbora e, Europskog parlamenta, kolege iz e, institucije Europske unije, ovdje su i kolege iz drugih zemalja AKP-a. Dobar dan svima pododbor za eh, šećernu repu zahvaljuje eh, vam na reakciji na naše pismo od 11. listopada u kojem smo izrazili svoju eh, zabrinutost u pogledu ovih potpora i zahvaljujem što ste nas pozvali. Šećer ima vrlo važan i pozitivan društveni učinak u državama e, AKP-a, uključujući i one najmanje razvijene i e, vrlo je važan u ukupnom kontekstu ostvarivanja ciljeva e, održivog razvoja. E, dakle, e, ove mjere međutim utječu na naše industrije, na cijeli sektor i na djelovanje mnogih tvrtki povezane sa e, industrijom šećera. Imali smo izvješta iz 2016. koji su zajedno sastavili Europska komisija i skupina AKP i tu se vidjelo kako je upravo proizvodnja šećera jedan od glavnih pokretača u nastojanju da se smanji iskorijeni siromaštvo u zemljama AKP-a. Naime, od 2006. godine e, Europska unija nam je jasno rekla e, da će e, da ono što se radi u sektoru šećera i šećerne trske da će sve biti usklađeno sa tržišnim mehanizmima i da će i tako se e, e, utvrđivati i cijena. Referentna cijena je uključena sa 632 eura za tonu na četiristo po, eura po toni i uključe, uklonjena je E, minimalna cijena za šećernu trsku. E, bijela knjiga e, Naime, e, cijena u 2018. je međutim bitno pala između ovih proglašenih. Dakle, imamo jedno sve konkurentnije okruženje i Europa je 2006. E, e, dala 5,2 milijarde eura za osnaživanje ovog sektora, a zemljama iz protokola o šećeru je dodijeljeno još 1,2 milijuna eura Zemlje e, iz potpisnice tog protokola su vrlo zahvalne na tome jer to je osnažilo e, e, domaću situaciju u tim zemljama i raznim zainteresiranima na tom tržištu omogućila razvoj. Međutim, sasvim neočekivano i bez bilo kakvih provedenih e, konsultacija, a to je trebalo provesti prema sporazumu iz Kotonua članku 12 e, e, gdje se govori o načelu koherentnog razvoja politike, odnosno usklađene politike radi razvoja promijenjeno su e, okolnosti, odnosno uvedena je ova potpora upravo specifično, konkretno za e, ovu biljku. E, radi se o E, mjerama uvedenima u 11 država članica e, e, gdje i, znači ima, odnosi se na 3,2 tone šećera koji inače se ne bi održivo proizvodili. E, i to je dovelo do znatnog narušavanja e, odnosa u trgovini šećerom. Mi procjenjujemo da su gubici za proizvođači za proizvođače u zemljama AKP-a oko 20 milijuna eura godišnje i to je jedna konzervativna e, procjena. Dakle, na ovim mjerama se održava proizvodnja šećera koja inače ne bi postojala i time se zapravo poništava ono što se napravilo ranim nastojanjima. I, dakle, bitno se time smanjuje e, uvozna e, kvota, odnosno količine koje se uvoze u Europsku uniju i zapravo je u suprotnosti sa e, vlastitim sa politikom same Europske unije o usklađenosti politika radi razvoja. E, to je također suprotno jamstvima koje su dobile zemlje AKP-a prema sporazumima o gospodarskom partnerstvu e, gdje je zapisano da će zemlje, odnosno e, opskrbljivači iz zemalja AKP-a i dalje imati povlastice. Dakle, imamo posebne protokole za šećer koje su trebale omogućiti osnažiti strukturne reforme u e, industriji šećera. Zbog toga e, vas e, pozivamo na ukidanje ovih mjera u sektoru šećera te da se u buduće radi zajedno sa skupinom za šećer AKP-a i da se provedu konzultacije Zemlje AKP-a su sada morale smanjiti, odnosno došlo je do smanjenja izvoza šećera u Europsku uniju prema procjeni koju sam vam sada rekao, e, čini se da e, neki proizvođači u zemljama AKP-a bi čak imali pravo ili temelja da traže odštetu e, za ove nove okolnosti. Gospođo predsjedavajuća, moram vas informirati da smo mi obavijestili i radili zajedno sa kolegama iz Europske komisije i u procjenama E, i e, mislimo da treba jasno utvrditi koji je neto učinak e, uvođenja ovih mjera. Mi pozdravljamo da činjenicu da je povjerenik Mimica u svom dopisu kojem je govorio o usklađenosti politika razvoja i nas, nam objasnio da se ne odustaje od politike povlastica u naš na naše zajednička skupština, opća skupština je uputila pitanje povjereniku i nadamo se da ćemo na sljedećem zasjedanju početkom e, prosinca u Beninu i dobiti jasan odgovor e, na to pitanje. Mi smo u odboru za šećer u potpunosti e, uvjereni u, vašu predanost e, radu prema dosadašnjim načelima, te se stoga nadamo da će i vaš odbor e, intervenirati i pomoći nam da pronađemo načine i politike kojima ćemo osigurati da budućnost sektora šećera u zemljama AKP-a ostane održiv e, i da općenito pomogne ispunjenju ciljeva održivog razvoja u našim zemljama, a E, i spremni smo i dalje surađivati sa Europskom unijom kako bismo e, zajedno e, napravili jednu široku i neovisnu procjenu učinaka dobrovoljne proizvodno vezane potpore. Hvala vam. Imamo ovdje nekoga iz glavne uprave za poljoprivredu merci. Euh, Hvala. Ja bih zapravo htio iznijeti komentar vezano uz ovu temu. Za one koji su pratili e, pregovore u Dohi, sjećaju se vjerojatno govora ministra vanjskih poslova Brazila on je govorio o određenoj nezgodnoj situaciji između Europske unije i AKP-a. Politika za šećer Europske unije imala je određene prednosti za AKP, imali ste opće povlastice s protokolom za šećer, zbog čega je došlo do jamstva određene razine cijena i to je smetalo nekim zemljama sa srednjom razinom prihoda, posebice Brazilu, zato što su do tog trenutka zemlje AKP-a i Europska unija nisu imale velikih razmirica što se tiče cijena šećera E, zemlje u nastajanju su uspjele nas podijeliti jer e, do sada smo imali jako dobru politiku u odnosu na zemlje AKP-a, bili smo velikodušni, a zemlje srednjeg prihoda nisu e, zemlje AKP-a napali zbog prednosti koje su dobivali, ali da bi Europska unija dala ovakvu prednost AKP-u. Dakle, trebamo primijetiti da se svi pripajaju približava Europskoj uniji zbog sustava općih povlastica kako bi se izbjeglo da svi mogući kandidati imaju slobodan pristup trgovini. Mislim da odbor za razvoj treba reći da moramo zaštititi e, najranjivije, najslabije i imati neke mehanizme zaštite. To je u interesu odbora za razvoj. Europska komisija je potaknula ovakvu inicijativu upravo vezano uz ovakvu temu. I sada je opći trend e, se uvriježio, nitko ga ne može zaustaviti. Možda bismo trebali pronaći neke druge kanale i zadržati prednosti u pogledu sustava općih povlastica. Ali ono što se više ne može promijeniti trebalo bi se kompenzirati nekakvim alternativama u drugim sektorima, sektoru proizvodnje, u mm, pogledu tvornica šećera u Africi i u zemljama AKP-a. Ovakve tvornice moraju biti rentabilne. E, žao mi je zbog ovakve situacije, ali to je stvarnost i mi je moramo prihvatiti. Jasno mi je zašto ste to rekli u vašem izlaganju, ali mm, da smo u prošlosti djelovali drugačije, ne bismo sada bili pred ovakvom situacijom. Gospodin Marcelezi, hvala. Ja sam htio govoriti u reformi ZPP-a za zelene. Vi trebate pomoći osigurati opskrbu hranom smanjujući ovisnost AKP zemalja od uvoza i naša zajednička poljoprivredna politika treba nam pomoći u zadržavanju cijena u zemljama u razvoju. Što se tiče hrana, hrane i prava, moramo izbjeći eh, da se ide na eh, fenomen okrupnjavanja zemljišnih posjeda. Razmislimo o reformi ZPP-a. Šećer je jedno od osjetljivih dobara u nekim zemljama. E, imamo i također pamuk i mlijeko, to su također osjetljivi proizvodi ali s novim ZPP-om komisija bi trebala evaluirati e, dobrovoljnu e, proizvodnu vezanu potporu koja ne bi trebala biti štetna. Moramo imati e, opravdanje te socijalne potrebe sa empirijskim podacima i dokazima i moramo shvatiti kako zadovoljiti potrebu za hranom EU bez narušavanja svjetskih tržišta. E, dobrovoljno proizvodno vezana potpora treba nas dovesti do rezultata kojom ćemo utjecati na razvoj e, na proizvodnju hrane u zemljama u razvoju. Mm, dobrovoljno proizvodno vezana potpora se ne smije dati cijelim tržištima, nego samo u nekim dijelovima gdje postoji višak taj sustav se treba smanjiti ili potpuno ukinuti, zato se nadam da će komisija potaknuti dijalog s partnerima Europske unije za koju dobrovoljno proizvodno vezana potpora utječe na njihovo gospodarstvo. hvala. Hvala. Ne vidim da je itko tražio riječ od kolega. Dakle, pozivam gospodina Nija iz eh, glavne uprave Agri, gospođa Nija, ako sam dobro rekla, kaže predsjedateljica. Ne znam kako eh, se izgovara vaše ime, gospodine. Hvala. Evo, možete li vi predstaviti samoga sebe i reći iz kojeg odjela dolaze? Ja sam Degriniš Nekrašić, ja dolazim iz međunarodnog odjela broj jedan koji se bavi ovim zemljama i bavim se pitanjima vezanima uz šećer u svom svakodnevnom radu. Htio bih komentirati poruke koje smo danas čuli o šećeru. Htio bih reći što mi mislimo i kako mi procjenjujemo ove specifične mjere vezane uz tržište Europske unije i posljedice na e, tržište šećera AKP-a. Ova mjera je za nas vrlo limitirana u opsegu i što se tiče finanskih sredstava. I to je samo da bismo izbjegli smanjenje proizvodnje, odnosno ograničili smanjenje proizvodnje najosjetljivijim područjima Europske unije i to ekonomski i socijalno gledano. Primjenjuje se samo u 11 država članica brojke kojima raspolažemo ne pokazuju e, nerazmjer između primjere DCA i ukupne količine e, e, površina koje su zasađene šećernom repom. Dakle, primjena u ovom sektoru je vrlo ograničena i ne narušava trgovinu zato je to e, privremena mjera koja je kompatibilna s trenutnom situacijom i mi smatramo da zbog te mjere ukupan balans u proizvodnji šećera se neće narušiti zato se ova mjera ograničava na zadržavanje razine smanjenja industrije proizvodnje šećerne repe u nekim državama. Druge države neće povećati proizvodnju koliko bi mogle i zato možemo reći da tržište 28 država članica neće osjetiti posljedice. Vidimo e, veliko opadanje cijena u Europskoj uniji i zato ovo tržište nije toliko naklonjeno državama AKP-a, ali postoje razni razlozi za to, uključujući E, i kraj režima kvota za šećer i proizvodnja koja se povećala u posljednjih nekoliko godina. A povećala se uglavnom u državama članicama Europske unije koje ne primjenjuju DCS i više od 80% zemalja koje primjenjuju DCS proizvodnja šećera se smanjila. Zato mi ne vidimo da je DCS eh, mjera koja bi općenito gledano imala negativan utjecaj onako kako je to opisano. Eh, mogu li, vam postaviti pitanje? Rekli ste da 11 država uvelo dobrovoljno proizvodno vezanu otporu. Oni nisu imali posebnu dozvolu komisije za to, zar ne? E, ili je potrebno da oni zatraže od komisije posebnu dozvolu zato što je to državna potpora. Ne znam kako e, zapravo ZPP funkcionira. Je li potrebna prethodna obavijest komisiji o odluci o uvođenju ove mjere? Jer mnogi se pitaju, a ja također, kako taj proces izgleda, kako vi radite e, na tom pitanju, koji je odnos e, između DigiDevko i DigiTrade što se tiče razvojnih politika, jer to je jedna od naših obaveza na temelju ugovora. Jasno mi je da postoje poteškoće u nekim državama članicama koje proizvode šećernu repu, ali mi imamo i sada priliku testirati kako sve to e, treba funkcionirati. Možda mi nećete moći sad odmah odgovoriti, mm, ali bilo bi dobro shvatiti barem djelomično kako funkcionira taj postupak i dobiti povisni pregled sektora šećerne repe jer taj problem postoji već sigurno 10 godina u posljednjoj reformi ZPP-a e sigurna sam da se ovo pitanje također postavilo. Možete li mi odgovoriti na pitanje? Ne znam e, kako izgleda čitav proces, e, ali komisija ima tu informaciju. Država članica treba objaviti svoju namjeru i onda e, odluku o dodjeli dobrovoljne prozorno vezane potpore da država članica kaže za koje područje i e, koliko će iznositi sredstva, ali kako bih vam dao precizniji odgovor, možda bi to trebao netko drugi odgovoriti. Da, možda trebamo bolje shvatiti kako države članice obavještavaju komisiju i kako DigiDevko i DigiTrade se konzultiraju i što se točno događa u praksi. Možda iz DigiDevko može netko nešto reći. Hvala gospođo, ja sam Michelle de e, iz e, glavne uprave Devko. Mi smo nadležni za sigurnost opskrbe hranom. U ovom slučaju govorimo o šećeru sjedim pored kolege iz DG Agri, da e, bismo pokazali da tjesno surađujemo. Drago nam je da možemo razgovarati o ovoj temi danas. Zanimljivo je čuti viđenje naših e, partnera iz AKP-a i dobivate e, osjećaj da slušate dvije suprotstavljene strane i stvari se sada e, kompliciraju. Ne bismo ih trebali dodatno sada zamrsiti. Imamo politiku e, koja obuhvaća veliki dio populacije. Kad čujemo koje su statistike, e, možemo lako shvatiti da smo shvatili e, koja je poanta Digi Agri. Na kraju krajeva imamo dosljednost u politikama, ali čak i kad to kažemo, onda sa strane AKP-a čujemo određene primjedbe, ali stalno smo u doticaju sa vlastima s one strane. Dakle, e, vi ste veleposlanik, mogu vam osigurati da svi kolege, e, svi veleposlanici iz raznih glavnih gradova ozbiljno shvaćaju našu suradnju. I ako ugovor, sporazum o razvoju uključuje sektor šećera, definitivno će biti neke politike i neka financijska sredstva na raspolaganju za pomoć e, onima e, koji tu pomoć trebaju. Izračunata je šteta od 20 milijuna godišnje. Što se tiče, tiče tog podatka, ja ne mogu potvrditi da je to podatak e, koji je točan i koji obuhvaća sve države. Pitanje nije u brojci, nego u tome da damo podršku onim zemljama koje žele imati održiv razvoj sektora šećera. Nadam se, gospođo predsjedeljice, da sam time pojasnila ovu temu. Da, vrlo malo ste pojasnili, niste baš sasvim pojasnili. Bilo bi mi drago da dođemo do nekog zajedničkog zaključka. Čini mi se da nitko više ne traži riječ, pa ću ponovno dati riječ veleposlaniku. Možda će nam on pomoći svojim odgovorima. Mi ćemo kao odbor naknadno odlučiti što ćemo dalje. Hvala. Ja bih se svakako zahvalio zastupnicima koji su uzeli riječ i pojasnili situaciju sa reformom zajedničke poljoprivredne politike i situaciju s Brazilom. Pozdravljamo te komentare. E, ti komentari se poklapaju s određenim zabrinutostima koje mi imamo kao države Afrike, Kariba i Pacifika. Ocjena AKP država i Europske komisije razlikuje se. Razlikuje se prilično u ovom pitanju. No, mi shvaćamo da je DCS e, samo jedan od čimbenika koji djeluju na tržištu. Ali naša analiza pokazuje da to značajno utječe na tržište i da postoji porast Europske proizvodnje šećerne repe, što prije nije postojalo. Zato rastu cijene i uvoz iz AKP država prema Europskoj uniji je manji. Jedan od načina na koje možemo rješavati pitanje ako imamo različite ocjene je naravno sjesti. Sjesti i napraviti zajedničku procjenu ili zatražiti neovisnu procjenu. To je nešto čemu težimo. Ostaćemo u komunikaciji. Dobar razgovor, dobra komunikacija s kolegama iz Europske komisije i različitim glavnim upravama je važna. Tako da želimo doći do točke gdje ćemo reći imamo različite ocjene tog istog problema, idemo pokazati da je moguće napraviti zajedničku procjenu ili neovisnu procjenu s kojom ćemo biti zadovoljni. E, to sada još nije slučaj i prema tome težimo. Gospođo predsjedateljice, ako biste mi dozvolili, mogu li pitati kolege iz AKP država za komentar ako žele, vrlo kratko samo. Da, svakako, izvolite, izvolite, molim da se predstavi se da se predstavite. Hvala lijepa. Ja sam Patrik Čertni i predstavljam e, industriju proizvodnje šećera iz Dominikanske republike u AKP državama. Biti ću iznimno kratak jer znam da je vrijeme kratko. posebno mi je čast eh, govoriti pred vama i vašim kolegama. Ali moram reći da me značajno ili ekstremno zbunila eh, izjava komisije koja je rekla da je ovaj eh, mm, postupak ograničen u opsegu. Pa radi se od više od 400 hektara pod šećernom repom, a u ukupnoj Evropskoj uniji imamo 1,65 milijuna hektara. Ako mi kažete da je 400 tisuća hektara od 1,65 milijuna hektara nije puno, onda ste me iznenadili. Isto tako, iznos e, potpore je 440 eura po hektaru. Radi se o 20% pomoći. Ja radim u ovoj industriji već preko 30 godina i smatram se stručnjakom i to svjetskim stručnjakom. Ovdje se radi o novčanim iznosima koji materijalno utječu na e, dobavljače. Nema drugog načina kojem to možete protumačiti. I kao što smo čuli, radi se o 3 do 4 milijuna tona a Evropska unija treba 18 milijuna tona. 3 do 4 milijune tona u okviru 18 milijuna tona je značajan iznos. Evropska unija je izvezla više nego dvostruko prošle godine. Taj izvoz šteti našim regijama, šteti svjetskom tržištu i šteti našim industrijama. Dakle, stvari su opipljive. Druga stvar koja me zbunila, a ja sam državljanin Evropske unije, je sljedeća. Komisija je rekla da je u lipnju 2018. napravila procjenu učinka koje imaju ograničeni učinak, da će 80 tisuća hektara prestati proizvoditi šećernu repu. 80 od 400, odnosno više 400 hektara koji dobivaju podršku. Ako sada pročitam uredbe koje su relevantne za to, 1307 iz 2013. ili delegirani akt koji je priključen, tamo je komisija rekla da područja koje imaju poteškoća mogu zadržati i održati proizvodnju Dakle, radi se o 400 i više stotina hektara, a samo 80% trebaju podršku da održe proizvodnju. Tada se postupalo, čini mi se, nezakonito, što me iznenađuje kao državljanina Evropske unije. Hvala lijepa, predsjedateljice. Hvala vam lijepa. Mislim da ćemo se morati vratiti na ovo pitanje jer kolege iz AKD-a traže neovisnu procjenu što će se dogoditi e, u ovoj situaciji. Imamo i kolege iz glavne uprave Trade ovdje. Ja pokušavam sada pogledati o čemu se radi. 3 milijuna tona šećera se izvozi i onda imamo potporu za proizvodnju unutar EU. unije. To dovodi u pitanje ono što smo učinili ranije sa izvoznim subvencijama ali želimo biti dosljedni u politikama razvoja. Želimo da naše glavne uprave budu dosljedne i da povjerenici surađuju. Ja ću se pokušati koordinirati, razgovarati i postaviti nova pitanja komisiji kako bismo riješili ovo pitanje. Reforma ZPP-a naravno je sada na stolu, jučer smo o tome raspravljali pa bi možda bilo dobro razmisliti o amandmanima na reformu zajedničke poljoprivredne politike. Marija Hojbuk je e, e, zabrinuta za te neke stvari pa će napraviti amandmane. Eto, to bi bilo sve. Zahvaljujem veleposlaniku, zahvaljujem e, predstavnicima komisije. Znam da je komplicirano pitanje, danas smo malo zagrebli samo po površini, ali pokušat ćemo to razumjeti bolje. Hvala vam.